Mes chers Dragi kolege, otvorit ću naš sastanak gdje imamo trostruko predsjedništvo. Budući da imamo osim odbora za proračune tu i pridruženi odbor za kontrolu proračuna i odbor za pravna pitanja. Htio bih izraziti dobrodošlicu gospođi Kristalini Georgljevoj potpred kandidatkinjom za potpredsjednicu Europske komisije. Želim vas podsjetiti da sukladno propisima koji se tiču odabira povjerenika, radi se tu o prilogu 16. poslovniku, da odbori ispituju kandidate na temelju njihovih općih sposobnosti, angažmana za europske pitanja i osobne neovisnosti. Europski parlament također procjenjuje poznavanje njihovih potencijalnih resora te njihovu sposobnost komuniciranja. Htio bih vas podsjetiti da smo prije ovog saslušanja dobili napismeno odgovore na pitanja od strane gospođe Georgjevoj i te odgovore smo isporučili zastupnicima u svim službenim jezicima. Naša rasprava će se odvijati na sljedeći način. Kandidatkinja za potpredsjednicu će prije održati e, usmeno uvodno izlaganje u trajanju ne dužem od 15 minuta i imat će još i 5 minuta na kraju saslušanja kako bi dala svoju završnu izjavu. Nakon tog uvodnog izlaganja započet ćemo sa postavljanjem 45 pitanja od strane zastupnika na koje će odmah odgovoriti kandidatke za povjednicu i to u okviru od 3 minute po pitanju. imamo jednu minutu za postavljanje pitanja, a dvije minute za odgovor na pitanje. Prvi krug postavljanja pitanja bit će posvećen predstavnicima klubova zastupnika Europskog parlamenta. Drugi krug pitanja strukturirat ćemo u okviru tri bloka u svakom bloku ćemo imati predsjedavanje odgovarajućeg odbora koji je nadležan. Kao prvo ćemo imati odbor za proračune, zatim odbor za kontrolu proračuna i zatim odbor za pravna pitanja. Isto tako bih vam htio shvatiti pažnju na činjenicu da ćemo imati usmeno prevođenje na 22 jezika tijekom ove rasprave, da dakle svi sudionici mogu koristiti vlastiti materni jezik da se govornike moli da uzmu u obzir potrebu za uzmanim prevođenjem njihovih intervencija i da stoga ne govore prebrzo. Na posljedku, bih htio shvatiti vašu pažnju činjenicu da će se ova rasprava prevoditi u izvanom prijevozu putem web streaminga na internetskoj stranici Europskog parlamenta i da ćemo imati video zapis ove sjednice koji koji će biti na raspolaganju na toj istoj stranici. Prije nego što predam riječ mojim dvijema kolegama, predsjednicima odbora za kontrolu proračuna i odbora za pravna pitanja, htjela bih, gospođo kandidatkinje za potpredsjednicu, vam reći koliko smo pažljivo pratili pripremu proračuna za 2015. godinu gdje imamo akumirani iznos preostalih obveza za isplatu i da očekujemo strukturni odgovor na ovo pitanje kako Europska unija ne, se ne bi zaduživala. Isto tako se bavimo revizijom, srednjoročnom revizijom višegodišnjeg financijskog okvira koja je predviđena za 2016. godinu, ali s kojom ćemo početi raditi već 2015. godine ćemo vrlo pažljivi kada se radi isto tako i o tome kako će se iskoristiti ovaj iznos od 300 milijardi eura koje je najavio predsjednik Europske komisije gospodin Jean-Claude Juncker i koje ćemo imati posljedice na proračun kad se radi o upotrebi tih sredstava. Isto tako ćemo saslušati kako vi gledate na vlastite izvore prihoda za Europski parlament te na ono kako bi se mogla odvijati proračunska kontrola eurozonom te mehanizam za financi, europski mehanizam za financijsku stabilnost. Sada bih predao riječ gospođi Ingeborg Gressle, predsjednicom odbora za kontrolu proračuna. Hvala lijepa. Dragi kolegi, gospođa Georgieva, želim izraziti vam dobrodošlicu i u ime članova odbora za kontrolu proračuna imamo sličnu konstrukciju kao i prije 2004. godinu. Mi u okviru vaših nadležnosti vidimo mogućnost da se bavimo proračunskom trolom i da se bavimo borbom protiv prijevara. Vaš resor ima više od 500 osoblja, to je jedna sedmina cjelokupnog osoblja Europske komisije i stoga ćete vi isto tako biti prva i jedina potpredsjednica Europske komisije koja će imati mogućnost polaganja tolkim e, tolikim osobljem. Nas zanimaju bolji rezultati i mislimo da ovoj novoj strukturi nam se pružaju mogućnosti za bolji proračunski nadzor i za bolju borbu protiv prijevara. Drago mi je što ćemo vam moći postaviti 14 od 45 pitanja, da će se pitanja odnositi na naše nadležnosti. Imat ćemo isto tako ovaj postupak ping-ponga, dakle prvo ćemo imati unutar našeg kruga postavljena pitanja predstavnike kluba zastupnika, a zatim i članove našeg odbora. Nadamo se da ćemo moći dobro surađivati s vama na korist poreznih obveznika Europske unije. Hvala vam lijepa. Gospodin Pavel Svoboda Predsjednik odbora za pravno pitanje ima riječ. Hvala gospodine predsjedniče. Dobar dan, dame i gospode, dobar dan gospođo Georgijeva. Dopustite mi da vam izrazim dobrodošlicu na ovom saslušanju u ime odbora za pravna pitanja. Ovaj odbor kojemu ja predsjedam će postaviti samograničan broj pitanja ovo popodne i to bi trebalo biti tako. Više nego ikad prije je proračun Europske unije i ispravna provedba istog nešto što je u, u središtu naše pozornosti. Kao tijelo proračunskog nadzora Europski parlament uvjeren da je od ključne važnosti kako bismo imali uspješnu provedbu i uspješnu kontrolu europskog proračuna te različitih programa i projekata i da je to u interesu europskih građana, poduzeća i država članica da se osiguramo da agencije, institucije i tijela Europske unije se mogu osloniti na muškarci i žene koji su visoko kvalificirani, neovisni, učinkoviti i motivirani. Gospodin Juncker vam je dao resor koji uključuje i ljudske resurse. Vi ćete stoga biti izravno zaduženi za zapošljavanje, za karijere, za radne uvjete i za mobilnost unutar Europske komisije, ali isto tako i neizravno za mnoga pitanja koja su izravno važna što se tiče osoblja u svim institucijama, agencijama i tijelima Europske unije. Bićete na posljedku isto tako odgovorni za učinak ljudskih resursi. Europski pamet je svjestan važnosti to, te zadaće i zbog toga ćemo mi sudjelovati u vašoj procjeni, u procjeni sa odborima za proračun i odborima za kontrolu proračuna. Gospođo Georgijeva, mi sa zanimanjem pratimo vaše uvodno izlaganje. Izvolite. Gospođo kandidatkinje za potpredsjednicu, predam vam riječ. Uvaženi predsjednici odbora, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, Čas mi je vratite se danas u ovaj dom po drugi put kao kandidatkinja za povjerenicu. Sjećam se mog prvog saslušanja kao da je to bilo jučer. To je bio početak vrlo plodonosne suradnje s Europskim parlamentom na temelju povjerenja i uzamnog poštovanja. Ako me potvrdite, onda ću se vrlo veseliti da nastavimo raditi u ovakvom istom duhu suradnje s Europskim parlamentom, ali isto tako i sa trima odborima koji su ovdje prisutni. Ovaj put sam tu kao kandidatkinja za potpredsjednicu za proračune i ljudske resurse. Ja sam potpuno svjesna od koliko je ključne važnosti koristiti naša financijska sredstva i talente naših ljudi što, što bolje kako bismo ispunili obećanja koje smo dali europskim građanima. I mislim da, ako me potvrdite, će u sržu mog rada biti da povežemo financijska sredstva sa prioritetima i da postignemo što bolje rezultate iz našeg rada. A to znači raditi za jednu ispravnu kulturu postizanje rezultata i strogo polaganje računa građanima koji plaćaju za rad koji obavljamo i koji bi trebali imati korist od tih rezultata. To će biti cilj za mene, ali isto tako i za moje kolege, kao što smo čuli od predsjednika, da jasno odgovorimo i uvjerljivo na tri pitanja. Što postižemo sa svakim eurom koji trošimo kako bismo pomogli građanima u našim gospodarstvima? Jesu li naše kontrole dovoljno jake kako bismo spriječili da financijska sredstva koje nam naši građani ustupljaju, da se oni zlouporabljuju ili koriste, ili koriste krivo. I možemo učiniti sve što je moguće kako bismo osigurali uvjete za naše osoblje da budu izvrsni, da imaju dobar, dobru motiviranost zbog dobro obavljenog posla. I mislim da pogotovo sada u ovako teškim uvjetima pod kojim žive mnogi naši građani, da moramo koristiti naš proračun na mudan način e, kako bismo smanjili posljedice e, sve veće krize na našu konkurentnost, na naše uvjete života, na povjerenje koje naši građani imaju u europski projekt. Ja također smatram da europski proračun može pomoći oporavku naše gospodarstva, stvaranju gospodarskog rasta i da može povratiti povjerenje naših građana u Europu kao nešto što je dobro. Imamo nedavno usvojeni višegodišnji financijski okvir, to je naš temelj, imamo tisuću milijardi eura na raspolaganju za idućih 7 godina kako bismo ulagali, kako bismo stvarili gospodarski rast i stvaranje radnih mjesta te bolju kvalitetu života. To nisu abstraktni brojevi. Europski proračun ima izravan učinak na živote naših građana. To predstavlja radna mjesta za otprilike 600 tisuća osoba koji su e, zaposleni u projektima koji se financiraju iz kohezijske politike, te za stotine tisuća drugih koji rade u poduzećima koja izrađuju opremu i materijale za taj rad. To znači bolje prilike za zapošljavanje za 4 milijune studenata koji će moći iskoristiti Erasmus+. I u mom trenutnom resoru to čini razliku između života i smrti kada se radi o žrtvima prirodnih katastrofa i sukoba. No, taj će se učinak samo materializirati ako novac na koji smo se obvezali bude i isporučen, bude stavljen u dobru svrhu, a to znači da trebamo ukloniti nedostatak e, sredstava za plaćanje o kojem ste nedavno raspravili i kada ste izrađivali nacrt za proračun za 2015. godinu. To je nešto što veoma zaokuplja trenutnu Europsku komisiju. Zasigurno ste vidjeli pismo koje je gospodin Barroso poslao čelnicima država i vlada te predsjedniku Europskog parlamenta gdje je tražio podršku za rješavanje ovog problema. To je na samom vrhu zadataka koje mi je odredio izabrani predsjednik Europske komisije. I stoga, ako me potvrdite, od mog prvog dana na toj službi ja ću preuzeti posao trenutnog povjerenika, povjerenika Dominika i pokušat ću uspješno dovršiti pregovore za izmjenjeni proračun za 2014. godinu, za proračun za 2015. godinu, kako bismo mogli započeti sa smanjenjem ove lavine neplaćenih računa. Ja sam čvrsto uvjerena da ako nešto tako ne napravimo, da ćemo sami sebi naštetiti. Da ćemo odgoditi važne programe koje bi trebali pokrenuti gospodarski rast i stvoriti ravna mjesta. Da će to biti skuplje, zato što ćemo morati plaćati zatezne kamate. Da je to vrlo nepametan način korištenja novaca naših poreznih obveznika no, to je problem koji možemo riješiti tako što jednostavno primjenjujemo fleksibilnost koju ste vi u Europskom parlamentu uspjeli izboriti. Tako da je to konačno bilo na posljedku odlučeno od strane sviju. Mi ne tražimo više odobrenih sredstva za plaćanje od onog što trenutno imamo u višegodišnjem financijskom okviru. Ono što tražimo jest da se danas pruži više kao što, kako, što, kako bismo se suočili sa nepredviđenim okolnostima. Osim proračunskih rezova, ono što se očekuje su isto tako neočekivani viši iznosi računa iz kohezijske politike. Imamo mogućnost frontloadana nekih važnih projekta. Imamo na primjer i ugovor o izgradnji državne strukture u Ukrajini. No, dopustite mi da krenem od trenutnih prioriteta, oni su vrlo važni, ali mislim da trebamo baciti pogled u budućnost. U mom resoru, kad se radi o proračunima, će jedan od glavnih prioriteta za mene biti kao prvo sedmoročna revizija višegodišnjeg financijskog okvira 2016. godine. To će biti prilika da preorijentiramo proračun Europske unije više prema stvaranju konkurentnosti, gospodarskog rasta i radnih mjesta i kako bismo, ukoliko to bude potrebno, mogli odgovoriti neočekivanim izazovima s kojima će naša Europska unija biti suočena. Isto tako možemo početi razmišljati o sljedećem višegodišnjem financijskom okviru, kako da to skladimo sa financijskim ciklusima institucija i zasigurno će se morati voditi rasprava o tome što to sve znači kada pogledamo posebne potrebe država u eurozoni. Nova Europska komisija je dala to obećanje, a mi, na nama je, na novoj Europskoj komisiji da iznesemo prijedlog za novi višegodišnji financijski okvir. Kao drugo, moramo se isto tako baviti vrlo važnim pitanjem vlastitih izvora e, sredstava. E, to se odvija u okviru radne skupine na visokoj razini pod predsjedništvom gospodina Mario Montija i e, ja ću biti vrlo drago, meni će biti vrlo drago da sudjelujem u tome. Tu se radi i o povijesnom sagledanju sustava vlastitih e, izvora prihoda, ali su tako i o tome da razmišljamo o novim mogućnostima za budućnost. Rezultate tih radova mogu zatim biti uključeni u srednjoročnu reviziju, ali, i to je jako važno, u trećoj vrlo važnoj zadaći, a to je u pripremu trećeg višegodišnjeg financijskog okvira e, s kojim ćemo e, početi najprije 1. siječnja 2018. godine. Ja ću se naravno intenzivno konzultirati s fomentom parlamentom i svim drugim dionicima kada se radi o pripremi novog višegodišnjeg financijskog okvira. I znam da ćemo biti bolje u tim konzultacijama, imat ćemo bolje temelje ako među vremenu imamo dokaze da bolje koristimo naš proračun, te da se sa kulture potrošnje prebacimo na rezultate, dakle sa inputa na output. Moramo dokazati da europski proračun ne stvara samo vrijednost za novac, već veliku, visoku vrijednost za novac. To zahtjeva dalji napredak kad se, se radi o upravljanju proračunom, kada se radi o tome da naš novac mora više biti oplođen. Na primjer, nuđenjem bespovratnih zajmova možemo poslužiti novim inovativnim financijskim instrumentima. Na primjer, imamo isto tako i projekt e, sa projektnim obveznicama. Multiplikatorski efekt je tu 40 puta, 40 puta veći za ulaganja koje Europska unija poduzima. To će biti vrlo važno unutar ovog paketa od 300 milijardi eura kojeg je izabrani predsjednik ne u svojim političkim smjernicama. Također moramo više usmjeriti naš proračun u projekte sa višestrukim e, dobrobitima i višestrukim ciljevima. Naprimjer, nova kohezijska politika povećat će ulaganje u energetsku učinkovitost i mjere s tim u vezi. A to su ulaganja koja pokreću lokalna poduzeća, to se onda vrši lokalno, ne uvozi se iz Kine, time stvaramo radna mjesta, smanjujemo emisije ugljičnog dioksida, borimo se protiv klimatskih promjena, ali isto tako time možemo smanjiti našu energetsku ovisnost. Vrlo važan dio naših aktivnosti za posizanje bolje vjernosti za novac je borba protiv zlouporabe financijskih sredstava. Dobar trenutak kada možemo vidjeti napredak s tim u vezi je trenutak kada se daje razrešnica na proračunu. Tu dakle možemo vidjeti jesmo li postigli zadane ciljeve, jesmo li postupali u skladu s pravilima. Naši novi programi će nam omogućiti da radimo bolje, sa manje grešaka, sa učinkovitim kontrolama. No i dalje je pred nama dug put kada se radi o daljnim poboljšanjima što se tiče poštivanja i sukladnosti sa pravilima, to je i dalje naš cilj, posebice kada se radi o tome da se surađuje sa državama članicama, suradnji sa međunarodnim organizacijama isto tako. Trebamo više toga postići kako bismo pojednostavili pravila, poboljšali izveštavanje, a ne poboljšati pravila kako bi olakšali život ljudima, već zato da bi se ta pravila mogla bolje shvatiti i da bi se zatim moglo bolje ponašati u sukladnosti s njima. Isto tako moramo imati sustav temelje na riziku. Dakle, da možemo usmjeriti našu pažnju na ona područja gdje je rizik najviši. Namjeravam usko surađivati sa Europskim parlamentom, sa nacionalnim parlamentima, sa Europskim revizorskim sudom, sa državama članicama, sa nacionalnim revizorskim tijelima i sa našim međunarodnim partnerima na tom području. Podržat ću da budem podržat ću interese Europske unije i bit ću čuvarica ugovora. Pa i kada se radi o suradnji sa Olafom zlouporaba sredstava je nešto što podrijeva europski projekt i to se ne može tolerirati. U tu svrhu bit će mi vrlo zanimljivo gledati kako napreduje uspostavljanje Ureda Europskog javnog tužitelja kako bi se bolje borili protiv e, kaznene prijevare što se tiče pronevjere sredstava iz proračuna Europske unije i na posljedku dopustite mi da se usredočujem na naše osoblje. Ništa od ovoga o čemu govorim ne bi bilo moguće bez izvrsnosti osoblja unutar Europske komisije i drugih institucija Europske unije. Živimo u razdoblju rastuće globalne konkurentnosti i moramo konstantno napredovati ako želimo imati visoko rangiranu javnu službu. I zbog toga mi je toliko važna ova zadaća koja mi je predsjednik komisije povjerio da izradim jednu politiku upravljanja našim talentom. Kao prvo moramo podići privlačnost e, karijera unutar Europske unije, moramo razvijati, promicati, zadržati i uvesti izvrsne muškarce i žene, posebice budući da ćemo uskoro imati veliki broj visoko kvalificiranog iskusnog osoblja koje će otići u mirovinu. Ja često vjerujem u pravedan tretman e, kad se radi o osoblju i u jednakost i obvezujem se na ovaj cilj od postizanja 40% kada se radi o udjelu žena na višim i srednjim međunarodnim pozicijama u Europskoj komisiji. Moramo poboljšati agilnost i mobilnost našeg osoblja moramo omogućiti da se osobe može lakše interno razmjestiti. Kao treće, moramo provesti naše mjere kada se radi o smanjenju troškova, a da nam zbog toga ne pati kvaliteta, što znači da moramo vidjeti sve mogućnosti kako možemo ostvariti uštedu. Europska komisija mora biti jaka i učinkovita ekipa. Novac i ljudi, to su dva važna elementa za to da život u Europi bude bolji i ljepši. Ali ono što je najbitnije su vrijednosti. To je ono što nas čini. To je ono što nam pomaže da uklonimo razlike i da niti jedna država, niti jedna zajednica unutar Europe ne zaostaje. To nas potiče da zaštitimo našu okolinu, da pomažemo ranjivim skupinama stanovništva, doma, ali i u inozemstvu. Zbog tih vrijednosti ja sam ponosna na našu Europsku uniju i veoma sam počašćena što sam kandidatkinja i imam priliku biti u službi Europske unije. Hvala vam. Merci, madame. Les questions... Hvala vam, Sada e, će vam se postavljati pitanja u e, dvije faze. U prvoj fazi će svak klub zastupnika imati po jednog predstavnika koji će vam postaviti pitanje. A u drugom dijelu e, imat ćemo seriju pitanja vezanih najprije za proračun, zatim za proračunski nadzor i na posljedku o pravnim pitanjima. U e, prvoj seriji pitanja najprije dajem riječ Joseu Manuelu Fernandešu. Hvala lijepa. Dopustite mi za početak da čestitam kandidatkinji za, e, za e, mjesto povjerenice. Ona je zaista vrlo kompetentna osoba. Prelazim odmah na pitanje. Govorili ste o velikim problemima vezanim za plaćanje. Naime, što namjeravate poduzeti i kakve ćete obveze dati najprije parlamentu? Što ćete, kako ćete se obvezati da ćete stabilizirati, a nakon toga riješiti problem? veliki iznos novca je dospio na plaćanje koji još nije plaćen. Mi ovdje govorimo o obvezama što je vijeće na sebe preuzelo i koje se moraju platiti. Protivnom ćemo izgubiti vjerodostojnost. Izvolite, gospođo. Hvala, gospodine Fernandeš, na pitanju koje istovremeno kritično u ovom času, a isto tako sve prisutno za sve nas. Mogu vam odgovoriti na tri, e, u tri dijela. Prvo, moramo smanjiti tu um, <clears throat> taj <clears throat> plaćanja koje su prispjela u protivnom pretvorit će se u lavinu. E, zatim moramo učiniti e, sve kako bismo koristili fleksibilnost za marže koje imamo. To je prijedlog i za ovu i za sljedeću godinu. Sljedeće godine bi se situacija trebala stabilizirati i možemo se samo nadati da će biti nešto bolja. Ali nadam se da nećemo na tome stati. Tu prelazim na drugi e, stvar koju želim je reći. Moramo jako pažljivo pratiti na koji način osmišljavamo i provodimo programe kako bi provedba bila uspješna ja e, moram reći da se to i tekako osjetilo u području kojim se sada bavim, a to je humanitarna pomoć. Moramo paziti kakva je strukturna ni način na koje e, se e, radi ovo što se radi kako ne bi došlo do blokade. Treće, moramo se okrenuti i budućnosti i reći s obzirom na poteškoće koje postoje na koji način će se izvršavati europski proračun. Nitko ne može znati kakvo će biti ishod, međutim to će biti vrijeme da se učini ono što vi sugerirate da treba učiniti, a to jest da se srednjoročno pozabavimo ovakvom razinom plaćanja koja je vrlo visoka. Hvala lijepo. A sada kolega Guardija Zabal. Hvala gospođo Gergijeva. Vi ste govorili o financijskom okviru i govorili ste o srednjoročnoj reviziji. Znate da su to riječi koje su za nas u parlamentu vrlo važne. Mi u parlamentu e, smo e, željeli da do revizije dođe nakon izbora i to je u srži našeg mandata. Hoćete li vi raditi na toj reviziji koja će uslijediti nakon izbora? E, u tom smislu postoji i e, ulaganje 300 milijardi eura o kojima je govorio gospodin Juncker. Jeste li vi dio skupine koja će koordinirati ta ulaganja? Mislim da niste. Hoćete li vi utjecati na taj plan ulaganja gospodina Junkera, kako ćete vi rukovoditi onaj dio koji je vaš e, u tom e, dijelu i e, koji se odnosi na naš odbor za proračun. Hvala lijepa. Sada ću jedno po jedno odgovoriti na dva dijela vašeg pitanja. O prvom pitanju. U ovoj komisiji sada i njezinom savezu sazivu podržavam obveze koje smo preuzeli. Bilo je to vrlo važno, znate i sami za parlament, da se dobije povjerenje jer e, da se, nećemo ostvariti i predvidjeti sedmogodišnji proračun i nikada se više na njega ne osvrnuti. U današnje se vrijeme svijet brzo mijenja. Na koji način bismo mogli predvidjeti sedmogodišnji plan i pojedinosti proračuna koji ćemo imati za to taj e, razdoblje? Prema tome, oprezno je na pola puta revidirati taj proračun jer ga moramo na pola puta i sagledati. Ne znamo kakav će e, stanju biti naše gospodarstvo. Možemo se znati da će biti u boljem stanju nego što je sada i moramo procijeniti kakvi će tada prioriteti biti i <clears throat> tada sve odrediti. Ono što se mogu obvezati je da ćemo to shvatiti vrlo ozbiljno. Što se tiče drugog dijela vašeg pitanja, ljudi e, kažu često da se e, nešto nekoga drugoga treba pitati za nešto i prebaciti nekome drugome. E, odgovornost i ovih 300 milijardi jesu u rukama kolege potpredsjednika. Međutim, ono što ću ja raditi jest da se sa ovim sredstvima pomogne da dođe do više ulaganja. U uvodnom izlaganju govorila sam o tome da se taj novac mora oploditi. Moramo vidjeti kako se sredstva mogu iskoristiti kako bi smo polučili više ulaganja. Imamo jako dobre projekte za mala i srednja poduzeća. Kako bi mala i srednja poduzeća stvorila kapital koji će im omogućiti da počnu e, raditi, a E, sada e, imamo omjer 1 naprema 5 za jedan uloženi euro. Pet puta se novac oplodi, ali to nije dovoljno i to bi trebalo povećati. Oprostite, prekoračila sam vrijeme. Da, morat ću pažljivije gledati na sat. E, hvala, ali zanimljivo pitanje, ali sigurno ćete se morati vratiti na ova pitanja, uvjeren sam. Gospodin Kolmel. Hvala vam gospodine predsjedniče, gospodin, gospođo kandidatkinje. Ova dva prethodna pitanja bih kratko još jednom ponovio i sažeo ih. Moja prethodna prethodnica je rekla da je zabrinuta da će eventualno ovaj ulagački paket od 300 milijardi eura biti nešto što nećete moći brzo provesti, a ja sam više zabrinut oko toga da bi se to moglo brzo provesti i to na način da se ne stvori održiva dodatna vrijednost koja bi išla na korist europskim građanima. I to zbog toga što već sada imamo obveze, kao što je već rečeno, imamo 143 milijardi eura za ove za ovakve projekte, od toga već imamo zaostatak u od više od 22 milijarde. I ja bih rado čuo od vas kako mislite to uravnotežiti, jer se Europska unija ne može zaduživati. Hvala. Let me, let me uh, thank you very much for the, question and of course uh, I think what Puno na ovom pitanju. I mislim da to zanima baš sve u ovoj dvorani, jest da dobro skrbim da se dobro upotrebljava novac naših poreskih obveznika. Kada govorimo o korištenju višegodišnjeg financijskog okvira, mi ćemo ovog puta imati nešto manju svotu, jer smo imali 3,7% e, na e, sa predviđenim sredstvima i nešto malo više u onima koje se odnose na dospjeća plaćanja. Dakle, način na koji ćemo mi trošiti taj novac ovisit će o tome na koji način ćemo surađivati s zemljama članicama. Znate da je 80% toga nešto što provode zemlje članice. Postoji i sustav nadzora, ali moramo vidjeti na koji način mi usmjeravamo prioritete, e, odnosno usmjeravamo financijska sredstva iz Europske unije na te prioritete. Zašto mi govorimo inače o tim milijardama? Zato što je situacija u Europi takva da ima jako puno novca u financijskom sustavu. Ima ga puno u bankama i taj novac ne radi ama baš ništa za financije i za radna mjesta. Mi moramo pokrenuti taj novac, moramo pomoći našim tvrtkama, naročito malim i srednjim poduzećama, kako bi one mogli raditi i raditi više. Tih 300 milijardi išlo bi i na javna ulaganja, međutim samo na one programe koje će omogućiti da gospodarstvo čini više za naše građane. Kasnije ću se vratiti i e, na digitalno tržište koja ima jako puno mogućnosti. Da, vratit ćete se na to. E, gospođo Gerard de Presa ima e, pitanje. Gospođo povjerenice, jer vi već jeste i dalje povjerenica. Želim vam dobrodošlicu u ime moga kluba zastupnika. Gdje moram reći je mišljenje o vama pozitivno, pozitivno o vašem radu u trenutnom još sazivu. Međutim, mi se opet vraćamo na ta plaćanja i mi se uvijek ismjeravamo na istu stvar, oprostite mi. U mandatnom pismu koje ste dobili od gospodina Junkera govori se o prioritetima za plaćanje. Ko kaže da nešto prioritetno, kaže da nešto drugo nije i da se to neće isplatiti. Što se tiče pretviđanja za 2014. i 2015. godinu, mi smo s ostalošnjeg povjerenika čuli da će to samo smanjiti urušavanje situacije, što znači da urušavanje i dalje ostaje i da će se od 2019. godine situacija promijeniti. Međutim, gospođo povjerenice, nemamo vremena, trebate napraviti strateški plan, Europski parlament je tu da vam pomogne kako bi se deficit plaćanja e, mogao premostiti. Evo, nudivo vam pomoć da vam Europski parlament ponudi da se deficit resorbira. E, moram reći i moram naglasiti i to ću i napraviti Najprije ono što je najvažnije. Za početak sljedećih nekoliko mjeseci moramo primjenjivati fleksibilnost kako bismo stabilizirali plaćanja i dali prostora onom što je ključno, a to je da se naš proračun koristi bolje bez odlaganja. I tu je upravo ono obećanje gospodina Junkera za izdvajanje 300 milijardi. Mi se možemo obratiti vama, možemo se obratiti vijeću i reći na koji način želimo stvoriti okruženje koje će biti pogodno za ulaganja e, i kako ćemo funkcionirati s europskim proračunom. To bi nas trebalo dovesti do trenutka kada ćemo raspravljati o strateškim pitanjima koje će, su od velike važnosti pitanje vlastitih sredstava primjerice. To je važno strateško pitanje. Sada kada govorimo i o izvršenju našeg proračuna, za sada je to napravljeno na jedan ustaljen način 28 nacionalnih proračuna gdje je manevarski prostor malen. Ali ova situacija je sada da imamo puno ma, imamo više novca za konkurentnost i za horizontalne programe kako bismo izbjegli da ponovno zapadnemo u škripac, ponovno ću se vraćati vama. Za nas je jako važno da Europa napreduje na interaktivan način. Hvala lijepa. Elija Nirijada, izvolite Naši ljudi i dalje pate zbog teških e, proračunskih problema i mjera štednje. U Irskoj zaista imamo problema, na primjer zajednice ribara koje e, sada zaista su u velikom, velikom škrivcu. To su tradicionalne obitelji ribara koji više ne mogu opstati. Vi ste iz Bugarske i vi znate koliko europski fondovi mogu pomoći da se riješe takve problemi. Imamo jako veliki e, problem sa emigracijom. 200 e, tisuća mladih ljudi odlazi svake godine iz naše zemlje, a to je problem i u drugim zemljama. Zašto ne bismo mogli učiniti nešto, investirati u programe koji će unaprijediti živote ljudi? A osim toga, E, pojavio se sve veći jaz e, među standardima u pojedinim e, europskim zemljama. Što ćete učiniti kako bi se uravnotežili kriteriji? Hvala vam lijepa što ste ovdje spomenuli dva vrlo ozbiljna problema. U posljeratnoj povijesti našeg kontinenta po prvi puta vidimo u nekim našim zajednicama da siromaštvo raste, a ne pada. Moramo sve učiniti kako bi se to promijenilo. Iz tog razloga iz europskog proračuna će se izdvajati mnogo u fondove koje su usmjereni otvaranju radnih mjesta, koji su usmjereni izdvajanju socijalnih programa i pomaganju onih naših građana koji su u najtežem položaju. Druga stvar koju moramo biti svjesni je demografija. Naš kontinent stari, a osim toga mnogi kompetentni, mladi, pametni ljudi traže posao u inozemstvu. Jedan od naših mladih e, euro zastupnika je sada otišao u Kaliforniju i pitajući se hoće li kad se vrati u Europu za njega biti posla. Moramo pomoći mladima u novim industrijama koje prednjače, jer moramo pomoći našim sugrađanima da se izađu e, iz siromaštva. I zato je potrebno da neki prednjače i da zaista oni koji prednjače to čine brzo. A tih 300 milijardi uključit će se baš u to da se uklone prepreke za rast. I ja sam iz zemlje koja je ponešto iza drugih. Neće to uvijek tako biti i zato mi je jako drago da u tom proračunu ima mnogo sredstava predviđenih za socijalnu koheziju. Kasnije ću se vratiti na to mi je vrijeme isteklo. Hvala. Monika Vana ima riječ. Hvala lijepo gospođo predsjednice, gospođo kandidatkinje za povjednicu. Osvrnuli ste se na učinak europskog proračuna na konkretni, konkretan život građana i građanki Europske unije i na pitanje ravnopravnosti. Tu se slažem s vama u ime zelenih i stoga me zanima ova ovaj aspekt e, rodne ravnopravnosti što se tiče vaših politika. Postoji jedno izvješće e, Europske komisije vezano uz višegodišnji financijski okvir i pitanje ravnopravnosti spolova gdje se dolazi do zaključka da iako postoje mnogo angažmana od strane parlamenta Europske komisije što se tiče o vođenju računa pri rodnoj ravnopravnosti pri korištenju proračuna, da ipak se to nije još uvelo na svim razinama, u svim mjerama vezanim uz proračun. Moje pitanje s tim u vezi kako mislite osigurati, to jest koja konkretna koje konkretne korake mislite poduzeti kako biste se osvrnuli na analizu proračuna i njegove posljedice na muškarce i žene i kako mislite onda to provesti 2016. godine? Um, thank you for Hvala vam za ovo pitanje. Naravno, niti jedno društvo ne može uspjeti, a da se ne temelji na talentu svih e, svojih građana, muškaraca i žena. Ali ovdje se ne radi samo o feminizmu, nego se radi o tome da treba biti produktivan i najbolje ulagati. Ja sam vrlo zadovoljna da sam sada povjerenica za humanitarnu pomoć i to je velika čast, nevjerojatna čast. Mi smo jako puno radili na tome e, da se za u svemu što smo radili da jako puno inzistiramo na ravnopravnosti svolova i to potvuda. Nije isto lako, ali učinili smo što možemo. A u ovom novom poslu mislim da će se puno toga moći napraviti. Već se puno radi kada se govori o poduzetništvu primjerice. A kada se pitamo na koji način e, možemo elemente ravnopravnosti spolova uvesti svugdje, e, da, možemo. E, međutim, sam uspjeh toga ovisit će o državama članicama, jer 80% onoga što mi radimo provode zemlje članice. Postoji nam jedna izraka koja kaže možete dovesti konja do vode, ali ne možete ga prisiliti da pije. Dakle, mislim da je važno da mi to sve provedemo u našem proračunu, to je važan signal, međutim s druge strane nije stvar u tome da neki pojedinci, najčešće žene, govore o ravnopravnosti spolova. Vrlo je važno je da gospodarstvo bude na usluzi ljudima. Marko Dani ima riječ. Hvala predsjedniče. Gospođo Georgijeva, imam tri pitanja jer mi smatramo da su to tri izazova koje leže pred vama u vašem mandatu. Prvo, vraćam se problemima plaćanja. Rekli ste nam da namjeravate pokrenutni djelatnosti kako biste e, poboljšali situaciju i stabilizirali situaciju sa plaćanjima. što ćete napraviti strukturalno kako se taj problem ne bi ponovio u budućnosti, jer u prošlosti iz godine u godinu samo se povećavaju dospjeća plaćanja morali biste se angažirali da e, se to ne ponovi u budućnosti. Drugo pitanje, još jedan izazov će biti drastično smanjivanje administrativnih troškova za upravljanje Europskom unijom, jer ima ih koji su zaista neprihvatljivi, naročito u ovoj situaciji. Govorimo e, ovdje i o onim plaćama koje primaju e, e, zaposlenici europskih ustanova koji su ponekad izvan granica pristojnosti. A isto tako što ćete napraviti za ovu smijuriju trostrukog sjedišta koje znači da svake godine bacamo milijune eura. Pitanje je vezano za plaćanja i kako se e, i što o tome mogu reći i e, naše obveze. Dakle, te obveze plaćanja imaju razloga. Naime, e, obveze je nešto što se ne radi s obzirom na ta plaćanja. I zna se točno kada se pravi proračun da se plaćanja moraju napraviti na osnovu onoga što ste namijenili platiti. Moramo to napraviti za dobrobit naših ljudi. Što se tiče budućih dospjeća plaćanja, moram reći da smo počeli raditi puno ozbiljnije na, u svim sektorima i radi se na boljem upravljanju projekata kako bi se puno bolje upravljalo pristizanju, drugim riječima i plaćanju računa. Osobno smatram da je to od ključnog značaja. Budemo li htjeli u budućnosti se nositi sa kratkim rokovima za plaćanje. Ja to sada radim u općoj upravi u kojoj sada radim i to daje pozitivne rezultate. Što se tiče velike birokracije, Došla sam ovamo, rekla bih, iz jedne ustanove koja je po mom sudu vrlo dobra. To je e, Svjetska banka. A impresionirao me i rad ljudi u Europskoj komisiji. Međutim, mislim da moramo raditi bolje i da se stvari moraju organizirati na fleksibilniji način, a nova struktura komisije upravo nas tomu vodi. Mislim da ćemo na taj način e, moći uštedjeti jer ćemo bolje upravljati ljudskim resursima. A što se trećeg pitanja tiče, jako sam sretna jer više nemam vremena. I sada gospodin Sinadio Sno, čini mi se da nije nazočan. Je li tu netko iz njegovog kluba zastupnika tko bi htio postaviti pitanje umjesto njega? Ako ne, time smo došli do kraja prvog kruga pitanja u ime klubova zastupnika. Prelazimo na drugi krug. I sada ćemo čuti pitanja koja će postaviti članovi odbora za proračune. Hvala. Na početku sastanka vidjeli smo da je proračun Europske unije proračun koji ne može platiti svoje račune, a nova komisija nalazi se u opasnosti da neće imati sredstava da plati svoje prioritete, jer jedina sredstva koja su raspoloživa su ona da se plate računi koji su došli na naplatu. Znamo da je to tako zbog načina financiranja proračuna i to je protivno e, temeljnim ugovorima e, jer se sada proračun financira iz nacionalnih proračuna. Dakle, doći će do sporazuma koji je vezan za višegodišnji financijski okvir. Sada skupina kojom predsjedava Mario Monti radi na tome da nađe rješenja. Vi ste rekli da ćete u njemu sudjelovati i to mi je drago. Kako vi vidite vaš rad u okviru te skupine na visokoj razini i isto tako u okviru višegodišnjeg financijskog okvira? Hvala vam lijepa na ovom pitanju. Hvala vam i na onome što ste učinili kao predsjednik ovoga odbora da pomognete humanitarnoj zajednici koja se suočila sa istim ovim problemom, a to je problem malih iznosa namijenjenih plaćanju. Ja uistinu imam mnogo nade da bismo mogli mnogo energije uložiti u rad skupine na visokoj razini kako bismo iznjedrili vjerodostojne prijatelje prijedloge koji se onda mogu razmotriti. Ono što smo tijekom vremena vidjeli jednostavno nije dobro, nije zdravo. U strukturi našeg proračuna e, udio vlastitih resursa je e, smanjen, a udio e, do onih e, plaćanja koja dolaze iz bruto nacionalnih dohodaka se povećao i to dovodi do vrlo napetih pregovora i sad imamo zastupnike kohezije koji se suprotstavljaju zastupnicima poljoprivrede neto platitelji se suprotstavljaju neto primateljima imamo napetosti u vijeću napetosti između vijeća i parlamenta i to uopće nije zdravo za našu jedinstvenu Europu dakle nije riječ samo o mehanici odakle Dakle, dolaze sredstva. Riječ je o učinku koji takva izrada proračuna ima na naš cjelokupni rad. Stoga se nadam da ćemo moći iznjetriti prijedloge koji će biti politički održivi i koji će nas e, moći dovesti do toga da promijenimo smjer svoga rada. Svi znamo kako izgleda prijedlog komisije, mislim da se ne moramo ograničiti samo na e, prijedlog e, komisije. Ja namjeravam u skupini na visokoj razini aktivno sudjelovati. Prvi podpredsjednik, gospodin Timmermans, će također sudjelovati u toj skupini, a nadam se da će i e, povjerenik zadužen za e, rast, e, radna mjesta, ulaganja i konkurentnost također sudjelovati i nadam se da ćemo, kao što sam rekla, iznjedriti dobre rezultate. Hvala riječima Izabel Toma. Prioritet za socijaliste i demokrate je plan od 300 milijardi za rast i zaposlavanje. 25. rujna na sastanku Europskog vijeća Govorilo se o mogućnosti da se dio europskog mehanizma za stabilnost koristi za dugoročna ulaganja. Govori se ovdje o 20 do 40 milijardi koji bi se mogli povjeriti Europskom investicijskom fondu, Europske investicijske banke. Što vi mislite o tome i o provođenju toga? Kako se može osigurati demokratski nadzor tih sredstava? Govorili ste o projektnim obveznicama i ovdje pozdravljam rad našeg bivšeg kolege Gorana Ferma. E, tu se isto tako radi o privatnim ulagačima koje financiraju velike projekte i infrastrukture, međutim tu postoje poteškoće. Na koji način se može osigurati da Europska unija i njezini porezki obveznici ne budu jedini koji će nositi teret toga ulaganja za slučaj da neuspjeha, dok će korisnici e, profitirati u slučaju uspjeha. Nemam više vremena, ali me zanima na koji način e, biste mogli smanjiti strukturne fondove e, na korist takvih struktura koje bi banke pretvorile u E, investicijske banke u okviru višegodišnjeg financijskog sporazuma. Ovo su sve odlična pitanja, no ne možemo sada previše razgovarati o onih 300 milijardi eura kao što sam već rekla kako bi ova nova struktura komisije funkcionirala moramo poštovati različite portfelje, odnosno različite mandate. Dakle, moći ćete razgovarati s podpredsjednikom zaduženim e, za to i doći će unutar tri e, mjeseca kao što vam je obećao e, kako će, i onda ćete mu moći postaviti pitanja na tu temu. Što se tiče inovativnih instrumenata i nadzora nad tim instrumentima, ja se potpuno slažem s vama da bi bilo doista glupo e, trošiti novac poreznih obveznika na taj način da se privatnom sektoru daju samo koristi, a oduzme im se rizik. E, to nije pametan način potrošnje novca, no to niti nije naš prijedlog. Naš e, prijedlog je da se iskoristi učinak e, tog novca, dakle da pogledamo koja su to glavna ograničenja i da ta ograničenja uklonimo kako bi investicije mogle lakše prelaziti i dolaziti tamo gdje su potrebne 17 godina sam radila u Svjetskoj banci i mogu vam reći da nadzorni mehanizmi u, kod takvih ulaganja mogu biti jednako snažni kao i kod bespovratnih sredstava, pa čak i snažniji i moramo surađivati s organizacijama koje imaju odgovarajuće vještine za odgovorno upravljanje javnim novcem e, uz onu fleksibilnost koja se ovdje i predlaže. Imam još malo vremena. Mislim da kad je riječ o nadzornim sustavima za inovativne financijske instrumente, e, oni su svakako vrlo, vrlo značajni i meni će doista biti čast ako me potvrdite što ću biti zadužena za te instrumente, budući da osobno e, dosta znam o tome što se sve može učiniti i također sam vrlo predana toj ideji. Dakle, nećemo otvoriti tu neku pandorinu e, kutiju i iz nje ispustiti novac poreznih obveznika koji se onda može uludo trošiti. No istodobno bila bi velika greška ne otići u smjeru koji će nam omogućiti ostvarenje većih koristi od našeg novca. To je potrebno kako bismo imali veću kreativnost, veću inovativnost i veći potencijal rasta u našim zemljama. Hvala lijepa. E, evo. Sada riječ ima Bernd Gospođo povedenice, u vašim pisnim odgovorima koji ste nam dali na naša pitanja, a inače su ti odgovori po mom mišljenju izvrsni, isto tako spomenuli kao temu da institucije Europske unije u međuvremenu imaju problem sa vjerodostojnošću. Organizacije Europske unije ne uživaju u visokom ugledu u očima europskih građana, kako se to može poboljšati? Jedan korak bi mogao biti da postignemo veću transparentnost. Europski građani moraju ponovno znati što predstavljaju europske institucije, zašto su tu i zašto im je potrebno toliko novca. S tim u vezi jedno vrlo konkretno pitanje. 1990. smo imali tri agencije Europske unije. Od 2004. godine se taj broj dostučio i u međuvremenu imamo oko 40 europskih agencija. S tim povezano moje pitanje, jesu li sve te agencije potrebne? Jedno od njih imaju svoje sjedište u Briselu, jesu li potrebne imati u smislu njihove veličine i smatrate li da bi trebalo provesti procjenu vrijednosti tih agencija? Hvala. Hvala vam lijepa. Mogu vam reći da kad je riječ o transparentnosti, ja se tu u potpunosti slažem s vama i to iz dva razloga. Kao prvo, transparentnost je najbolji način da zaštitimo svoj novac od zloporabe. To je najbolji način, čak i u korumpiranim okruženjima transparentnost daje najbolje, najbolje rezultate. U mom nekadašnjem životu radila sam u Indoneziji, u Tatarstanu, u Rusiji i ako radite transparentno i pokažete ljudima što je potrošeno, onda same zajednice kontroliraju e, potrošnju sredstava kako bi se ostvarili rezultati. Ja doista mislim da smo mi u Europskoj uniji vrlo transparentni, ali moramo biti transparentni na način e, koji će omogućiti korisnicima da raspolažu tim podacima. Često kad tražite neki podatak možete ga tražiti, tražiti, tražiti i imate dojam da taj podatak ne postoji. On postoji, ali ga nije jednostavno naći i mislim da je to dio mog posla, da vidim na koji način tu transparentnost možemo e, omogućiti kontrolnim mehanizmima. Kada je riječ o agencijama, svaka je agencija osnovana s određenim razlogom kako bi se pozabavila nekim problemom, odnosno nekom konkretnom temom. Neke od tih agencija štite i čuvaju naše zdravlje, neke od njih postoje kako bi omogućile bolje ozračje za istraživanja i inovacije. Moram priznati da moram još e, e, mnogo više naučiti o tom agencijskom svijetu kako bih mogla onda doći ponovo k vama i možda iznijeti neke prijedloge. Ali sada općenito mogu reći da kada se doista trudimo postvariti učinkovitost, onda ne može biti svetih krava. Gospođa Kalas, izvolite. Oprostite, gospodin Kalas. Ne, gospođa Kalas. Hvala vam lijepo. Postavit ću pitanje na finskom jeziku. Gospođo povjerenice, tijekom proteklog mandata e, vi ste vrlo dobro radili svoj posao, bili ste vrlo stručni. E, vaš budući mandat bit će poprilično različit od vašeg prošlog mandata, pa me zanima zašto mislite da ste upravo vi ta osoba koja bi mogla biti najbolja povjerenica zadužena za proračune? Zašto baš vi? Pa ja mislim da bi na to pitanje najbolje mogao odgovoriti gospodin Juncker, no ja ću vam reći moje mišljenje o tome zašto sam ja odabrana. To je uistinu golema odgovornost i priznajem da moja prva reakcija kada sam saznala za ovu ponudu bila je da mi je kosa skočila na glavi, sva sreća da imam kratku kosu pa je to bilo u redu. E, u svakom slučaju zaključila sam da me gospodin Juncker odabrao s razlogom i postoje dva dobra razloga. Prvi je što sam u svojoj karijeri imala e, veliku odgovornost za financijska sredstva dok sam radila za svjetsku banku bila sam odgovorna za čitavu e, skupinu dakle institucija unutar svjetske banke radila sam kao osoba zadužena za novac ali i kao osoba zadužena za ljude i ostvarila sam dobre rezultate. Ponosim se tim rezultatima. Drugi razlog je taj što mislim da sam dokazala da sam neovisna, da ni od koga e, ne slušam zapovjedi, nego da radim u interesu ljudi, e, stanovnika Europske unije. A i naporno radim, što također može biti od koristi. Gospodža Lijad Really, when we're in budgets, we talk... Kad govorimo o proračunima, govorimo o milijardama i milijardama eura, a to je milijardama milja daleko od onih koji pate od, zbog siromaštva. Čujemo da jedno od petero djece u Irskoj živi u siromaštvu. E, znamo i vi i ja da sredstva koja se ulažu recimo u scheme za e, garancije za mlade nisu dovoljna kako bismo imali održiva e, radna mjesta i održivu infrastrukturu infrastrukturu u tim e, zemljama. Potrebno je mnogo više, e, dakle potrebno je doista e, iznjedriti konkretna održiva rješenja. Ono što je izazvalo financijsku krizu su bili špekulativni instrumenti. S obzirom na ono što se događalo u prošlosti, mislite li doista da su špekulativni instrumenti način na koji treba raditi i dalje? pa vodeći računa o sadašnjosti i o izgledima za našu budućnost, mislim da najbolje možemo služiti svome stanovništvu, budemo li stvarali više prilika za njih ovdje u Europi. A za to je potrebno da iskoristimo sposobnost i potencijal naših poduzetnika, osobito mladih poduzetnika u ovom trenutku nemamo dovoljno investicija u Europi, nemamo dovoljan rast u Europi i naša je odgovornost da odigramo svoju ulogu i u tom području. Treba se također e, prisjetiti da inovativni financijski instrumenti predstavljaju vrlo mali dio eh, europskoga proračuna, to je sada 9 milijardi, rekla sam da smo utrostručili ta sredstva, ali krenuli smo od vrlo malog iznosa koje smo utrostručili. Eh, brine me da smo vrlo oprezni eh, dakle kad procjenjujemo iskustvo svakog od tih instrumenata prije nego što krenemo dalje ako nas nešto brine, e, onda taj instrument nećemo nastaviti, dakle s njime nećemo nastaviti, a tome upravo služe pilot projekti, da nešto iskušamo, ako se to pokaže dobrim, onda ćemo s time nastaviti. Kad, kad e, smo previše entuzijastični e, sa nastavljanjem nekog projekta prije nego što smo oprezno procijenili njegov učinak i ja vam obećavam da se to neće događati, no istodobno moramo učiniti više za one ljude koji koji e, osjećaju najveći učinak krize. Imamo shemu schemu e, jamstava za mlade, sada je to velik iznos od 6 milijardi i ja vam samo mogu obećati da će se i taj dio dodatno proširiti. Gospodin Tarant, gospođo Georgijeva, prije svega dopustite da čestitam bugarskom narodu e, koji je za razliku od mnogih drugih država e, članica doista e, imenovao, kandidirao za povjerenicu neovisnu osobu koja je samo povezana s nekim političkim skupinama i koja je osim toga i vrlo stručna za ono čime se bavi. Uvjereni smo da je globalno zagrijavanje pitanje koje uvelike treba e, rješavati i to žurno rješavati i sredstva koja su na raspolaganju iz MMF-a su daleko od dostatnih pa me zato zanima kako ćete u sljedećoj komisiji poboljšati svoje rezultate u području zaštite okoliša kako bi Europska unija odigrala važniju ulogu i kako namjeravate ozeleniti europski proračun i učiniti ga održivijim uključujući zajedničku poljoprivrednu politiku i kako ćete pitanja povezana sa sprječavanjem klimatskih promjena uključiti u sve dijelove e, proračuna. Hvala. Hvala vam što ste spomenuli da postoje više struke ciljevi koje možemo ostvariti proračunom i jedan od tih ciljeva je svakako borba protiv klimatskih promjena. Ja sam uvjerena profesionalno, ali i na temelju svog iskustva u pet godina rada kao povjerenica za humanitarnu pomoć. Klimatske promjene su stvarne, one se već događaju i borba protiv klimatskih promjena je vjerojatno najznačajnija borba u koju se moramo uključiti. E, komisija je preduzela obvezu da će 20% sredstava uložiti u tu svrhu. Kao što vjerojatno znate, ove godine to to 2,5%. E, kao što znate, moj cilj će biti da se ispuni tih 20%, a bit će mi drago ako i prijeđemo preko tih 20%. Kad je riječ o ZPP-u, e, tu provedba projekata kreće nešto sporije. Sada se provode projekti koji će biti relevantni tek 2016. godine. No istodobno unutar ZPP-a postoji taj usmjerenje prema ozelenjivanju, prema mogućnosti smanjenja e, emisija ugljika i tako dalje. Kad sam se spremala za ovo saslušanje, pročitala sam brdo dokumenata, a među njima su bile i sjajne informacije. 138 tisuća E, poljoprivrednika koji proizvode organsku hranu e, koriste različite mjere u sklopu ZPP-a i to je iznimno važno ne samo zbog proizvodnje hrane nego i zbog učinka na ruralne sredine. Kako ćemo to učiniti? Naravno prije svega ćemo pomno pratiti što se događa s proračunom s unutarnje strane, na vanjskoj strani kako se koriste naša sredstva za e, pomoć u razvoju i potom kako recimo koristimo zgrade u kojima boravimo to je naša svakodnevna borba e, protiv klimatskih promjena. Gospodin Jonathan Arnott. Rekli te nam da, da vam je drago da ste ostali bez vremena kad vam je e, moj kolega postavio pitanje vezano uz ovaj putujući cirkus, dakle tri sjedišta parlamenta. Dakle, ta ideja da se parlament seli svakog mjeseca iz Brisela u strasbourg to stoji stotine milijuna eura godišnje i to je vrlo simboličan prikaz e, trošenja sredstava u Europskoj uniji. Kad kažete da ćete tražiti veliku vrijednost za novac iz europskog proračuna, zanima me hoćete li poduprijeti ideju da imamo jedno sjedište parlamenta kako bismo uštedjeli e, novac i e, hoćete li doista utvrditi kriterije kako bismo za svaki projekt Europske unije mogli reći jesu li oni e, uspješni ili neuspješni i hoćete li se oduprijeti e, sve većem sve rastućem broju djelatnika Europske unije znamo da je broj djelatnika veći od vojnika britanske vojske. E pa sad me malo brine veličina britanske vojske. Kad je riječ o vašem prvom pitanju, Dakle, s puno poštovanja vam moram reći da vi znate kao i ja da je ovo pitanje koje ste mi postavili, pitanje koje se može riješiti samo temeljem promjene ugovora. Neki moji kolege u, koji su humanitarci. Znali su mi reći da sam ja čudotvorac. Nisam. Vjerujte, promjena ugovora je promjena ugovora. Ako to žele oni koji su potpisali temeljne ugovore, to je pitanje o kojem će oni morati odlučiti. Kad je riječ o tome kako provjeravamo učinkovitost svojih aktivnosti, upravo o tome je riječ e, u izradi proračuna koji se temelji na rezultatima. Dakle, mislim da je iznimno važno e, da i za parlament da to ostane jedan od naših ciljeva. To nije jednostavno ostvariti jer kad se proračun temelji na e, rezultatima onda moramo definirati nekoliko novca E, trošimo na nešto nego koji su ishodi e, potrošnje i veliki problem je da nas to često gura u smjeru u kojem mjerimo ono što je jednostavno izmjeriti a ne nužno ono što je najvažnije za izmjeriti i samim time možemo nenamjerno izazvati neke negativne posljedice. Dakle, moramo biti oprezni, moramo e, to raditi e, pametno, ali nema nikakvog izgovora e, da se ne ispuni onaj zahtjev koji ste vi postavili u svom pitanju, a sigurna sam da ga postavljaju i mnogi drugi. I ja sam doista predana tome da radim na ostvarenju toga cilja. Eh, hvala vam lijepo. Gospodin Esteban González Pons. Europljani se sve više pitaju koliko je valjan europski projekt i koliko je on relevantan. To je euroskepticizam i e, opće pitaju se kolika je naša sposobnost da se nosimo sa ekonomskom krizom i nekim drugim problemima recimo učinkom e, ruskog e, embarga odnosno ruske zabrane na naše poljoprivredne zajednice čini se da europski proračun neprestano je premalo ambiciozan i e, on ne iznosi godinu za godinom niti jedan posto europskog bogatstva pa me stoga zanima hoćete li uspjeti uvjeriti članove vijeća da malo povećanje proračuna bi moglo imati vrlo pozitivan učinak na europsku uniju odnosno slažete li se s time da je sa manjom e, količinom resursa nemoguće ostvariti više europe Hvala vam lijepa. Da, doista je šteta da je na kraju pregovora o višegodišnjem financijskom okviru donesena odluka da će iznos biti manji nego što je komisija predložila. No, eto, imamo sad višegodišnji financijski okvir kakav imamo i mislim da je sada iznimno važno usredotočiti se na ono što imamo i pokazati vrijednost onoga što radimo a to me dovodi do iznimno važne teme koju ste spomenuli. Svi koji vole Europu moraju biti svjesni toga da mnogo ljudi gubi vjeru u Europu i postoje razlozi za takvo stanje. Možemo naravno razgovarati o, o razlozima, o tome tko je odgovoran, tko je kriv, ali ja ću govoriti samo o odgovornosti komisije važno je da više budemo među ljudima i da im kažemo što mi to zapravo radimo. Prije nekoliko dana posjetila sam jednog zastupnika u Europskom parlamentu i rekla sam, znate li da u gradu u kojem sam se ja radila, e, oproste rodila, imamo metro zahvaljujući Europskoj uniji i to omogućava ljudima da lakše dođu na posao, omogućava lakše kretanje, veće e, E, poslovne e, sastanke, dakle lakše poslovanje i slično. Ali mi to ljudima ne govorimo. E, na ovom mjestu na kojem sam sada, kada sam počela raditi, tamo postoje izvrsni ljudi, ali oni su se uvelike opirali onome što sam ja, na čemu sam ja inzistirala, a to je vidljivost, vidljivost onoga što mi kao europljani radimo da pomognemo drugim ljudima. A oni su mi rekli, ali to nije važno, važno je da napravimo svoj posao i pomognemo ljudima. Da, ali važno je da ljudi znaju što radimo kako bi nam pomogli, kako bi nam uh, poduprili. I to namjeravam i u sljedećem mandatu, dakle namjeravam raditi na cesti, da tako kažem, odnosno pokazivati što radi radim. Hvala vam lijepo, gospodin Derek Vaughan. Povjerenice, e, mnogo govorimo o trošenju sredstava Europske unije, o tome da ih treba ispravno trošiti bez prijevara i slično, no kao što ste i sami rekli u svojim pisanim odgovorima, trebamo se usredotočiti i na E, bolje rezultate, odnosno isporučivanje rezultata. Dakle, moramo vidjeti da li nam novac koji se troši omogućava da ostvarimo zacrtane rezultate, veća radna mjesta i slično. To je naravno važno, a važno je i zbog one inicijative od 300 milijardi eura koju je predložio e, budući predsjednik komisije. Zanima me kako namjeravate pratiti upravo tu učinkovitost korištenja sredstava u smislu ispunjavanja europskih ciljeva kao što su radna mjesta i razvoj. Moje drugo pitanje su preostala plaćanja, dakle neplaćeni e, računi, nije tu riječ o financijama, riječ je o političkoj odluci u vijeću, pa me zanima kako ćete uvjeriti vijeće da zauzme drugčije mišljenje o plaćanjima kako bi nam pomogao da riješimo taj problem e, dospjelih e, dugova. Hvala vam lijepa. Da, doista ta ravnoteža između boljeg trošenja i rezultata e, i kontrolnih sustava koji jamče bolje trošenje, to je naravno uvijek nešto gdje postoje određene tenzije, određene napetosti. Mislim da je kontrola nužna. Zašto bi nam inače porezni obveznici povjerili ikakva sredstva? No najbolji način da izgradimo tu kontrolu jest da uspostavimo pametne sustave gdje postoje poticaji da se utvrde greške i da se utvrde rano, gdje su ljudi e, dobro obrazovani, odnosno prošli dobru izobrazbu kako bi e, znali raditi na odgovarajući način i tako dalje. Istodobno, dakako, moramo imati i vrlo snažne kontrolne sustave. Jer kad god se nešto loše dogodi sa našim proračunom, to nas vrati nekoliko godina unatrag u smislu povjerenja naših građana. I to je potpuno neprihvatljivo. Nulta stopa tolerancije na prijevare nije samo slogan, to je nužnost kad, bismo, kad bi postojala manja stopa od nulte stope, ja bih se za nju odlučila. I to je doista nužno. E, kako bismo smanjili trošak kontrola, najbolje je da svatko od nas prihvati tu kulturu u kojoj će najvažniji biti rezultati i odgovornost umjesto da imamo ljude koji e, osmišljuju i provode projekte i ljude koji to kontroliraju moramo svi dijeliti iste ciljeve a to je moguće ostvariti što se tiče vijeća ja vjerujem u to da morate stajati iza svojih riječi. Drugim riječima, ja e, želim e, pred vijeće e, doći kao netko tko je vjerodostojan i reći da radim ono što i govorim, ono za što se zalažem. Možda ću moći dovršiti odgovor na ovo pitanje sljedećem krugu. Vjerojatno da. Sljedeći govornik je Bent da, gospođo povedenice, čuli sam sada već mnogo toga o rashodima, a nešto bih vas priopitao i što se tiče prihoda. Trenutno imamo takav sustav koji se nekoć temeljio na ipak e, poimeničnim, dakle baš pravim vlastitim izvorima sredstava i doprinosima iz država članica. Zbog smanjenja u carinskim pristojbama vlastiti, vlastiti izvori prihoda postaju sve manji i zbog toga raste zatim doprinos država članica. Trenutno je situacija takva da imamo neto platitelje i bruto platitelje neto platitelji ne uplaćuju potpuni iznos natrag, a bruto platitelji da. I sad me zanima ima li smisla da jedna država članica koja plaća visoke iznose da zatim dobije natrag određen iznos. Može li se jednostavno promijeniti sustav da države članice manje općenito uplaćuju u proračun Europske unije kako bi se s time smanjilo i administrativno, administrativno opterećenje? Hvala. To bi bilo predivno. Sve što može poboljšati naš europski proračun bilo bi predivno, jer je on doista postao presložen što se tiče upravljanja rashoda i isto tako i strane prihoda. Što se tiče strane prihoda, tu bih se vratila na onu temu vlastitih sredstava ovako kako trenutno prikupljamo sredstva za europski proračun, to pridonosi ovim napetostima koje ste spomenuli. No, dokle god smo tu gdje jesmo, mislim da moramo odraditi određen posao kako bismo jasnije odredili vrijednost europskog proračuna za naše građane i za one koji se nalaze u državama članicama netoplatiteljicama. nije vrlo dobro poznato koliko one imaju korist od europskog proračuna, zato što nismo jako dobri u tome kada se radi o tome da mjerimo koliko se vraća u poduzeća u državama članicama kada one provedu neki projekt iz područja kohezijske politike. Moramo naći načina da izgradimo više mostova između tih kategorija država, da ih ne podijelimo još više. Naravno, najjednostavniji most bi bio da jednostavno izuzmemo cijelu ovu kontroverznu temu. Znate da je potrebno četiri dana rada Europljana kako bi se ostvario proračun Europske unije. Bilo bi bolje da sa četiri dana rada odredimo okvir proračuna i da ga zatim provedemo. I to bi smanjilo u velikom mjeri taj pritisak. Ali ja sam pragmatična osoba, ja ću se usredotočiti na to da dobro radim u ovakvom okviru kako trenutno imamo i naravno ja ću razmisliti o vlastitim sredstvima i o tome kako možemo promijeniti taj naš okvir. Mihael Törer. Hvala vam gospodine predsjedniče, uvažena gospođo povjednice. U našem proračunu imamo situaciju da s jedne strane 80% europskog proračuna se nalazi u podijeljenom upravljanju, dakle da time upravljaju države članice. Tu se uvijek iznova postavlja pitanje o kvaliteti tog zajedničkog upravljanja i uvjetovanosti. Jeste li spremni poduzeti mjere poput e, nacionalnih izjava što bi potaklo države članice da uvedu bolje proračunsko upravljanje. Isto tako imamo do sada vrlo klasično upravljanje proračunom. Mi smo ovdje u Europskom parlamentu raspravljali o tome da se prijeđe sa jedno upravljanje proračun koji bi se orijentirao više na učinak. Kakve mjere vi kao prevenica mislite poduzeti na tom području kako bismo stavili napredak i mislite li možda izneti prijedloge kojim bismo mogli promijeniti ovaj sustav davanja izjava o jamstvu država članica. Hvala vam lijepa. Da, ja sam za nacionalne izjave. Vrlo je žalosno što su samo četiri države članice odlučile usvojiti te nacionalne izjave i da to nisu one države članice gdje imamo najvećih problema što se tiče provedbe projekata koji se financiraju s europskim sredstvima. Kako to riješiti? Europska komisija je izložila zapravo jedan prijedlog o tome i sada je pred nama pitanje kako uvjeriti države članice da bi to bila dobra ideja, ali isto tako i kako da svladamo neke od pravnih poteškoća za neke od naših država članica, kako bi nam to moglo učiniti, jer savezne zemlje su jedna kategorija država, dakle kako ćemo to tu osmisliti, o tome treba pomisliti. Ali to je produktivan način na koji se možemo više angažirati i to je nešto što možemo uključiti i nacionalne parlamente kako bi se i oni bavili kontrolom nad europskim sredstvima i to je, ja mislim, jedan vrlo dobar put. Nisam u potpunosti uvjerena da smo osmislili najbolji način suradnje sa državama članicama. jer se i dalje nalazimo u jednoj fazi kada Europska komisija i države članice često ne surađuju u smislu jednog tima za jedan cilj, već se Europska komisija smatra nadzirateljem na neki način i da se vratim na prethodno, prethodno pitanje, treba imati tu kulturu postizanja učinka i onda se to može bolje ostvariti. Što se tiče rezultata, ja sam za to, ali trebamo biti vrlo oprezni. Treba najprije napraviti ono što je lakše i treba učiti u toku rada. Hvala. Gospođa Lijad Nirjada. Mi smo svjesni rada kojeg ste vi obavili što se tiče vašeg svojstva kao povjerenica za humanitarne krize i humanitarne, humanitarne pomoći odgovore na krize. Čini se da se sada pomičemo od naših obveza što se tiče stabilnosti i sigurnosti, da se krećemo više prema vojnim intervencijama. To je ono što se dogodilo u Libiji i Iraku i što se sad događa u Mali, Siriji i Pakistanu. Trebamo povećati pomoć iz Europske unije tim ljudima, a ta pomoć je zapravo danas niža nego što je bila prošle godine. Većina država članica su suočena sa demografskim izazovom i imamo i slučajeve osoba koji su umrli pri prijelasku, na primjer oko otoka Lampedusa. A programi za tražitelje azila i za izbjeglice su trenutno jako ograničene. Ja ne želim da moja djeca žive u takvom svijetu. Koji su vaši prijedlozi kako bi se Europska unija angažirala za jedan istini cilj, a to je izgradnja mira i napretka? To je pitanje na koje je vrlo teško odgovoriti u dvije minute, ali pokušat ću, jer sam ja zapravo duboko aktivna na tom području. Kao prvo što se tiče Frontexa i pomoći u razvoju, ja sam uvjerena i ja ću tako i nastaviti raditi u budućnosti, da bi bilo krivo pristupiti pitanju imigracije samo tako što se koncentriramo na ovu krajnju točku gdje ljudi pristižu u Europu. Trebamo imati trostup pristup tome. Kao prvo, u onim državama iz koje dolaze ti ljudi. Zašto su oni toliko očajni da riskiraju svoj život u krvskim brodicama kako bi prešli u Europu. Zato što su životni uvjeti tamo grozni. Ulaganje u mir, sigurnost i razvoj je od ključne važnosti kako bismo riješili taj problem na njenom samom izvoru. Kao drugo pitanje prevozitelja ljudi, tu moramo imati vrlo važnu veliku međunarodnu suradnju. A zatim tek se treba postaviti pitanje kako postupamo sa onim ljudima koji uspiju doći do europskih građana, granica i mislim da moramo činiti više kako bismo pomogli tim ljudima. Mislim da rješavanje konflikata i prevencija konflikata mora biti politička obsesija što se tiče financijskih sredstava jer ovaj svijet u kojem ja živim kao povjerenica za humanitarnu pomoć je vrlo opasan svijet gdje se krhkost povećava zbog dva faktora, zbog ekstremizma i zbog klimatskih promjena i to na dasećan način. I ono što se događa u tom krhkom svijetu, tu se ne radi samo o tragedijama nevinih ljudi mi sad imamo trag, otisak patnje koji je gori od onog u drugom svjetskom ratu i to je, se događa po prvi put u modernoj povijesti. Taj trag, taj otisak tragedije stvara vrlo izravne prijetnje i nama. Hvala vam. Jonathan Arnott, gospođo povjednice, govorili ste nam o priči vašeg grada u Bugarskoj gdje ste rekli da je mreža metro izgrađena pomoću europskih sredstava i dali ste nam primjer zašto bi javnost trebala biti više proeuropski orijentirana. Ja mislim da je razlog zbog kojeg ljudi gube vjeru u Europsku uniju upravo zbog toga jer znaju da je to novac sporaznih obveznika koji se šalje u Brisel i zatim Brisel za to preuzima zasluge. Po meni mentalitet da se jedno pravo primjenjuje za sve nije dobro. Ne, mogu ne može se očekivati u građana da za to budu zahvalni. I moje pitanje s tim u vezi. Postoji li jedno konkretno područje gdje se troši novac, jedan primjer gdje zapravo možemo vidjeti da se novac koji se šalje u Brisel vraća u lokalnu zajednicu da se tamo sam, sami, sama lokalna zajednica time upravlja. Da, u Sofiji ima jedna metrostanica koja se zove Europa, ne Europska komisija. Jer to ljudi tamo znaju. Oni znaju da su to europske institucije koje su im to omogućile. Kada se radi o tome gdje bi se trebala nalaziti gdje bi se trebala nalaziti moć. Ja sam uvedena u to da bi moć trebala se nalaziti na najnižoj razini gdje se ona može učinkovitije koristiti. Ja, ja vjerujem da postoje nekoliko područja gdje nema dovoljno mjesta niti za nacionalnu vlast. Ima e, tu svoja uloga lokalna vlast kao na primjer vatrogasna služba recimo, a postoje druga područja gdje je to drugačije. Kada govorimo o znanosti, kada umrežavamo naše sveučilište i naše istraživače, onda se možemo bolje natjecati u svijetu divova, jer se natječemo sa državama poput Sjedine američke države i Kine i sigurno da bi čak i Ujedinjeno kraljevstvo se našlo u nepovoljnijoj situaciji sam, sama. Zajedno smo jači. Sada imamo po prvi put povjerenika za bolje, bolju izradu propisa i vidimo da ako se nešto ne treba raditi na toj razini, da onda se to može promijeniti. Imamo sada program REFIT. To je način pomoću kojeg možemo se riješiti nekih stvari ili zbog toga što su te stvari zastarjele ili zbog toga što nisu više potrebne ili zbog toga što doista načelo supsidijalnosti nam nalaže da se to bolje može učiniti na nacionalnoj razini nego na europskoj razini. Ja sam povjerenica za civilnu zaštitu i bilo je razgovor o tome da se izgrade sposobnosti za civilnu zaštitu na razini Europske unije. Ja sam rekla ne, to se treba odvijati na razini mreže nacionalnih tijela za civilnu zaštitu, a naš zadatak je da se ta mogućnost civilne zaštite bolje koristi na razini cijele Europske unije. Hvala, Zikvid Moresan, gospođo Povjednice. Hvala vam na onome što ste do sada rekli. Što se tiče preostalih obveza za plaćanje, strategiju koju ste naznačili, čini mi se vrlo smislenom. Moje pitanje je povezano sa mandatnim pismom koje vam je Jean-Claude Juncker uputio. Tu se traži od vas da izradite plan za prioritizaciju rashoda u prvih nekoliko mjeseca i možete nam već reći koje ćete prioritete tu primijeniti što bi Europska komisija si mogla tu zadati kao prioritete. A moje drugo pitanje tiče se revizije višegodišnjeg financijskog okvira. Uredba o višegodišnjem financijskom okvira naznačuje da e, se trebaju revidirati 2016. godine i nacionalne e, omotnice za kohezijsku politiku, što bi moglo dovesti do smanjenja ulaganja u nekim od državama korisnicama. Što bi mislili o tome, naravno uzevši u obzir da bi europska financijska sredstva trebala proizvesti gospodarski rast i radna mjesta u tim državama. Što se tiče vašeg prvog pitanja, već, već sam naglasila da takozvane glavne uprave za potrošnju već rade na mjerama kako se može bolje provesti e, mjere vezane uz rashode. U glavnoj upravi Eko mi smo prvi uvidjeli taj problem jer odjednom su nam se povećale krize i ako ne platimo, ljudi umiru. I stoga smo morali biti vrlo strogi kada se radi o tome da, da shvatimo pažnju na to, da povećamo plaćanja i e, iznos koji nam se u raspolaganju. Ono što smo napravili jest da smo prioritizirali aktivnosti koje mogu dovesti do spašavanja života, te smo pogledali aktivnosti koje se mogu možda odgoditi, koje ne bi patile ako se odgode. Zatim, kao drugo, strukturirali smo naše partnere u dvije kategorije. Oni partneri koji mogu podnijeti sporiji sporije rokove za isplatu e, plaćanja i oni, koji ne mogu. I imali smo, na primjer, za agencije Ujedinjenih naroda gdje smo smanjili avanse na plaćanje od 80 na 40%. Te agencije to mogu podnijeti jer imaju dovoljno sredstava, ali za male nevladine udruge smo zadržali tu stopu od 80% kako bismo spriječili da se one moraju zaduživati. Dakle, da opterećujemo naše porezne obveznike sa zateznim kamatama. Zašto bismo to činili? I kao treće, ono što smo poduzeli jest da smo pogledali provedbu tih projekata u kontekstu u kojem se nalaze naši partneri. Jer, na primjer, surađujemo sa Sjedinim državama, to vrlo usko, sa državama članicama Europske unije, možemo pogledati gdje možemo bolje surađivati. Jedan primjer, na primjer u Južnom Sudanu, američke države su preuzele sada malo više obveza, u trenutku kada smo imali poteškoće sa plaćanjima, a mi sada činimo malo više. I mislim da je to logika koja bi se trebala primjenjivati. Vladimir Manka, gospođa Georgijeva. Nezaposlenost mladih se povećala sa 16 na 24 posto između 2007 i 2013. godine. Govorili smo i o onih 50% u Španjolskoj Grčkoj. Gospodin Jean-Claude Juncker je rekao da riskiramo da bi jedan cijeli naraštaj mladih ljudi se mogao naći u 29. državi članici gdje bi živjeli osiromašeni i isključeni ljudi. Koji je vaš način gledanja na tu situaciju kada se radi o primjeni garancije za mlade? Kao što znate, te inicijativa za nezaposlenost mladih će isteći 2015. godine. Koje su vaša mišljenja što se tiče toga da se povećaju financijska sredstva eh, iz europskih proračuna od 2016. godine upravo za mjere protiv nezaposlenosti mladih? Neke međunarodne organizacije i socijalisti demokrati su zatražili 21 milijardu dodatnih eura za razdoblje do 2020. Koje su vaše razmišljanja o tim brojkama? Hvala vam lijepa. Inicijativa za zapošljavanje mladih već sada proizvodi opipljive rezultate. Ja sam bacila pogled na neke od onih ubrzanih e, aktivnosti sa našim državama članicama. Nisam još pogledala kakva je situacija s Grčkom, no vrlo me se dojmilo da kada govorimo o Francuskoj i Španjolskoj, govorimo o 750 tisuća mladih zajedno za te dvije zemlje koji će imati bolje prilike zahvaljujući ovome. Naravno, mi ćemo pratiti provedbu vidjet ćemo kako se to odvija, ali ako se to odvija dobro, onda sam ja dakako za to da se to produži. I srednoročna revizija je u tom smislu e, od iznimne važnosti. Jer ja bih htjela imati mažu na strani dodjeljenih sredstava za obveze kako bismo imali više mogućnosti pomoći mladim ljudima u Europi. Istina je da kada pogledamo kako naši mladi ljudi odlaze, kako time druge zemlje učine produktivnijima i konkurentnijima, onda je to vrlo žalosno. I moramo učiniti sve što možemo kako bismo to zaustavili, kako bismo spriječili da se to događa. Što se tiče toga da se to poveća do 21 milijardu, na 21 milijardu eura, tu ću vam morati kasnije odgovoriti jer nemam jasan uvid u to, možemo li to učiniti, koji bi bili operativni troškovi s tim u vezi. Izabrani predsjednik je s tim u vezi već tražio da budemo jasni kao tim, ne kao individualni povjerenici, da uvedemo bolje prioritete. A ovo je vrlo bitna stavka i stoga ćemo se vratiti k vama kao tim i reći vam nešto više o toj temi. Jan Olbricht. Da, gospođo povjerenice, kao prvo, dopusti mi da vam kažem koliko mi je drago što vas ovdje ponovno vidim nakon pet godina, jer ste vi jedna od onih povjerenika za koje Europski parlament ima veoma veliko, visoko mišljenje i stoga vas želim jednak uspjeh u idućih pet godina kao i u proteklih pet godina. Imate dugo iskustvo u radu Europske komisije s Europskim parlamentom a ja imam jedno vrlo političko pitanje. U vašim pisanim odgovorima ste govorili o reviziji višegodišnjeg finanskog okvira. Imali smo raspravu o tome u parlamentu, imat ćemo raspravu o tome u parlamentu. Što to znači provesti reviziju? Kakve moguće promjene se mogu uvesti krajem 2016. najkasnije? To je vrlo, teško pitanje o kojem ćemo morati među nama raspraviti jer će tu biti dosta razlika, razlaženo mišljenje i to je stoga dosta provokativno, ali što vi mislite danas prije nego što preuzmete ovu dužnost, kada bi bio najbolji trenutak da se s time krene? Hvala. Za Europsku komisiju, ako se sve bude odvijelo kao što je planirano, onda se počinje s time prvoga studenoga i niti dan kasnije. Znam da je prvi studeni subota, ali nema veze. Nema veze jer nemamo ni pošto vremena za gubljenje. Kada se radi o tome da razmislimo o tome kako ćemo započeti s tom revizijom. Kao što znate, ne slažu se svi s time kao ciljem. Ima nekih koji su zabrinuti da to nije moguće politički niti izvesti. Politički će to biti moguće samo ako radimo na vjerodostojnosti onoga što ćemo iznijeti. Jer ukoliko dobro svačam, među onim državama članicama koje su više zabrinute kada se radi o nečem ovakvom, pretežno se smatra da će se raditi o tome da se opravda više trošenja i da se možda to neće napraviti na oprezan način jedino, jednu garanciju koju možemo dati je dokaz o postizanju rezultata i to je ono što sam spomenula u mom uvodnom izlaganju. Europska komisija u cjelini mora pokazati da nam se može vjerovati. Moramo predočiti prijedloge koji će odražavati najbolji interes europskih građana, da smo o tome dobro razmislili i da se to nije odvijalo u obliku dogovora iza, zatvorenih vrata. I vi i ja znamo da će to biti teško, ali ako želimo potaknuti konkurentnost Europe, onda moramo biti u mogućnosti pružiti resurse s kojima ćemo potaknuti takav fenomen. Ako ovih 300 milijardi eura iskoristimo na vjerodostojan način, onda ćemo kasnije moći nastaviti s radom na boljim temeljima. Hvala vam, Georgi Pirinski. Poštovana gospođo Georgijeva, kao prvo bih vam htio čestitati na tome što vam je pružena ova prilika da budete odgovorni za proračun Europske unije i za ljudski, ljudski resurs Europske unije i želim vam velik uspjeh na ovom saslušanju. Ne znam jeste li svjesni, ali najveći izazov pred kojem stoji Europska unija je sve veća nejednakost i sve veće razlike. Što ćete poduzeti kako bi kohezijska politika doista riješila taj veliki izazov i kako bi sve države članice shvatile da to ide na njihovu korist. Hoćete li potaknuti stvaranje vještina u državama članicama koji tu zaostaju? Hoćete li raditi sa Europskim, Europskim, europskim komorom za računovodstvo? Hvala vam gospodine Pirinski. Odgovorit ću vam na bugarskom jeziku. To mi je veoma drago i hvala vam na ovoj prilici. To isto tako daje usmenim prevoditeljima priliku da rade sa bugarskog jezika. Moje očekivanja su vrlo pozitivna kada se radi o kohezijskoj politici. U ovom odboru treba raditi na tome da trebamo dati mogućnosti onima koji zaostaju da sustignu ostale. Kao što znate, mi smo se već veoma zalagali za rješenje tog problema. Znate da veliki dio fondova za koheziju odlazi u 25% najsiromašnijih regija u eu i kada se radi o tome da moramo smanjiti jaz, smanjiti te razlike koje su se nažalost povećale tijekom krize, onda tu treba imati na umu ne samo kohezijsku politiku, već isto tako i politiku o postizanju konkurentnosti, na primjer Erasmus+. To, tako, to su također instrumenti s kojima možemo stvoriti veće prilike mladim poduzetnicima, mladim poljoprivrednicima. Mladi ljudi su nam potrebni kako bi pokrenuli gospodarstvo Europske unije. I moja je velika želja u budućoj Europskoj komisiji razmisliti više o tome kako možemo povezati ta dva cilja, dakle veća konkurentnost i manje razlika i manje nejednakosti. Mislim da je to vrlo produktivan način s kojim možemo sveti napredak. Hvala. Mary pane Povjerenice, kao što ste već rekli, naše politike i naši programi moraju doprijeti do svih naših građana i moraju doći do onih koji su tradicionalno bili isključeni iz svega što mogu biti napravljeno u Europskoj komisiji kako bi nacionalne i regionalne vlasti najbolje koristile europske fondove, oni koji će maksimalno raditi na uključivanju žena i dati stvarnu dodanu vrijednost i stvarnu korist za svaki euro koji se potroši u našim programima. Revizija uprave e, europskih službenika imala je puno e, ciljeva, uključujući i njihovu učinkovitost. Kako ćete vi uključivost staviti u i jedno od očekivanja, naročito u situaciji kada bi moglo doći do smanjenja broja radne snage? A kako ćete vi osigurati da imamo odgovarajući broj e, radnih mjesta kako bi žene i manjine mogle iskoristiti to i polučiti dugoročne pozitivne rezultate. Hvala. Nove pravilnik za zaposlenike Europske unije naglašava načine na koje naše osoblje može postati raznovrsnije. Suočit ćemo se s prilično ozbiljnim problemom, a to je da moramo popunjavati radna mjesta i to iz povijesnih razloga. Naime, oni iz osoblja koji e, sada odlaze u mirovinu su oni iz prvobitnih zemalja članica i njima je sada došlo vrijeme za mirovinu. I to da ipak nove mogućnosti da se bude uključiviji i raznovrsnim prilikom biranja novih zaposlenika. A sada još i u drugom dijelu e, moram reći da i zemlje članice moraju na tome raditi. Budu li zemlje članice tako se ponašale, to će se vidjeti i na europskoj razini. Moramo također vidjeti na koji način naši programi i projekti mogu tome pridonijeti. Jedan od načina jeste da se ciljano usmjerimo na one skupine koje su usključene i to i radimo, ali još učinkovitije jest da te skupine sudjeluju u redovnim programima u mjerama u kojima je to najviše moguće. Ja sam već govorila o tome o programu ravnopravnosti spolova pri e, u svim aspektima Europske unije. Imamo takvu strategiju i planiranje, ali to nije sve. Ako se netko osjeća isključeno, to je loše za osobu koja se osjeća isključeno. Međutim, to je loše i za sve ostale, jer nam taj talenat nedostaje. To je jedan dugačak proces, moramo raditi i seminare i tako dalje. Hvala. Sada smo završili sa serijom pitanja odbora za proračun, a sada dajem riječ e, gospođi koja predsjedava odborom za proračunski nadzor. Hvala. Petri, sa vama je prvi govornik. Izvolite. Hvala lijepa. Naša uloga u odboru za proračunski nadzor je da se novac poreskih obveznika dobro zaštiti. Mi moramo reći poreskim obveznicima da se taj novac dobro koristi u svim zemljama članicama, ali znamo da stopa pogreške se povećala od 2009. godine. Znamo isto tako da e, su u nekim zemljama članicama e, nisu dobili prave informacije, dobili su e, i više i još i dalje traže povrat novca. Dakle, u nekim slučajevima moramo ipak ukazati na one koji su napravili greške, ali ne smije se ljude sramotiti jer nema, ništa nije sramno u tome da se netko brine za novac porezkih obveznika. Upravo suprotno. Dakle, gospođo povjerenice, hoćete li se vi e, baviti tim problemom kako bismo ga se konačno riješili? Hvala lijepa. Veliki broj vaših pitanja je govorio o tome i ja sam više puta danas rekla da je jako važno da polažemo račune i da to učinimo na jedan učinkovit i vjerodostojan način. Ja ovo što mu vi govorite moram reći konačno je došlo do promjene trenda kod stope pogreške koja je bila iznad 2% u onim programima zajedničkog upravljanja. Tamo gdje je komisija upravljala programima jest bila ispod 2%. I moram reći u mom sadašnjem poslu stopa pogreške je manja od 2%. Dakle, moramo se usmjeriti na podijeljeno upravljanje. I naravno, u nekim zemljama imamo više posla nego li u drugima. nužno, nije nužno činjenica da ako je stopa pogreške visoka, da je neka zemlja loša, da loše radi. Ne, možda je samo ta zemlja ona koja jednostavno više izvješćuje o svojim greškama. Ja mislim da je vrlo važno reći tko je što napravio. Već to i sada radimo, ali baš koji vi. Mislim da se to ne treba zvati sramoćenje, jer bi smo se u tom slučaju mogli pretvoriti u igru skrivača. I to bi značilo da bi neke vlasti i manje nas obavještavale o tome, naročito na nižim razinama administracije. I ja mislim da jednostavno treba postati vidljivo kada postoji neka pogreška. A naravno trebamo stvoriti i više znanja, više obuke i na nivou zemalja članica taj se mora problem više osmisliti. Gospođa Mudi za socijaliste i demokrate. Hvala vam na odgovorima o krizi plaćanja i činjenici da ćete govoriti, da ste nam dali prijedloge o tome kako da se to riješi. Ali nedavno smo vidjeli da je parlament bio jednog stava, vijeće drugo. Od proračuna 2011. godine na postupcima mirenja nije se došlo do pravih dogovora to je uglavnom bilo to da su neke zemlje rekle da će biti tako ili nikako. A ove godine je bilo još problema sa plaćanjem e, putem izmijenjenog proračuna. I tu se samo produbilo nepovjerenje među vijeća i parlamenta i komisije. E, Problem je u vijeću da često jedno mišljenje imaju šefovi država i vlada, a druge oni koji rade na mirenju. Ja mislim da se to treba promijeniti. Što ćete vi konkretno predložiti kako bismo imali bolji e, postupak donošenja proračuna, bolji od ovoga sada koji je dugotrajan i složen? Nadam se isto tako da ću se moći vratiti na ovo pitanje i sama sam sudjelovala u nekim od tih pregovora. E, nadam se da ću eto, reći nešto o tome i možda ćemo zajedno moći osmisliti racionalni način donošenja europskog proračuna. Za sada moram biti sasvim iskrena. Do 17. studenog traje rok dovršavanja pregovora. Ja želim ući u pregovore i iz njih izaći s nekim sporazumom. Mi ćemo na pregovoru doći s različitim e, prijedlozima, različitim brojkama koji su važne, ali najvažnije je ona brojka s kojom ćemo izaći s pregovora. Međutim, problem o kojem govorite treba ipak žurno rješavati i treba stvoriti mogućnosti za racionalnije i pragmatičnije donošenje proračuna. Ja dolazim iz male opće uprave koja puno troši i znam da je proračun zaista složena stvar. Da smo e, se da smo primjenjivali najbolje situacije vezane za proračun, najbolje upravljanje i pripremu proračuna, ne bismo nužno bili u ovoj situaciji. Međutim, problem je u tome što se svi oko toga moraju složiti. Parlament, vijeće i komisija. Mislim da je u komisiji situacija najjednostavnija jer komisija je zaista visoko motivirana da se nađe dobar način donošenja proračuna. Ali ako bismo svi imali zajednički cilj i kad bismo rekli pa hajmo ljudi primijenimo malo zdravog razuma. Možda ako ljudi žele po, nešto postići, evo, nemam više vremena reći uglavnom, ja nisam nikad od onih koji odustaju. Sada predstavnik ECR-a. Da, ECR je uvelike svjestan da novac koji ovdje trošimo je novac porezkih obveznika i e, što ćete napraviti kako se ne bi e, previše trošilo i bezobzirno. E, iz godine u godinu rezidorski sud je ustanovio da se previše troši ili da nema dodane vrijednosti, a ne da se stvara ušteda. Mi mislimo da je jako potrebno da se ulaže u projekte infrastrukture koja je prekogranična, nego li ono na što ukazuje revizorski sud tako da e, mi. Htio da mi odgovorite kako ćete vi postupiti. Hoćete li pripaziti stvari e, koje se naprave, e, hoćete li rezati svugdje ili samo tamo gdje se novac dobro ne koristi. Nisam sigurna da sam jako dobro razumjela sve aspekte vašeg pitanja. Proračun je takav kakav jeste i ja ga moram provesti. A e, morat ćemo ga provesti što bolje možemo. Međutim, kada budemo provodili proračun, izvršavali ga, moramo paziti da e, se on zaista ostvaruje i oni koji ne izvršavaju proračun na adekvatan način da to ispravimo. To nije jednostavno i to iz razloga koji su vezani za prethodno pitanje, a to je da je postupak donošenja proračuna u EU jako složen. Mnogo toga pravi se e, previše detaljno pojedine proračunske glave i stavci previše su detaljni pa je upravljanje proračunom puno teže. Mogu vam samo obećati da ću tjesno surađivati s revizorskim sudom i to s jedne strane da pratim preporuke e, revizorskog suda. Zaista mi je drago da je sam revizorski sud zainteresiran za revizije na osnovu učinka. S tim se slažem, ali okosnica njihovog posla je uviđanje stopa pogrešaka. A E, stope pogreške su upravo to što, e, to što se i kaže. Srećom od 4,8% stope pogreški prošle godine samo 0,8% je e, bilo zbog prevare, 0,2% je zbog prevare, ali 0,2% je još uvijek 0,2% previše. Međutim, moramo imati način mjerenja koji se ponekad ne tumači na način na koji bi se trebao tumačiti. Međutim, ta mjera postoji i morat ćemo tome više napraviti. Kakala iz Alde. E, gospođo, u vašem e, pisanom odgovoru kažete da želite više objašnjavati građanima o dodajnoj vrijednosti europskog proračuna. Isto tako kaže da želite bolje koristiti informatičku tehnologiju kako bi se povećala transparentnost potrošnje u Europi. Moje pitanje je kakve konkretne djelatnosti namjeravate poduzeti u prvoj godini vašeg rada kako biste to ostvarili i drugo kako ćete mjere poduzeti kako biste poboljšali pristup e, informiranju o korisnicima europskih fondova. Puno vam hvala. U prvoj godini e, moga rada započet ću s onim glavnim upravama koji su izravno e, pod mojim nadležnošću i radit ćemo na transparentnosti informacija koje dajemo javnosti. Mnogo se toga može učiniti kako bi se povezale postojeće baze podataka, a mnogo se toga može učiniti kako bi se pojednostavnile informacije koje se šalju na van. I tehnologija nam može pomoći, međutim, tehnologija neće riješiti e, problem koji postoji. Radi se o osobama koje su vrlo stručne i kvalificirane. Oni govore svojim žargonom, a nama je potrebno tumačenje ne na drugi jezik. Treba jednostavno to pretočiti u jezik koji ne stručnjaci mogu razumjeti. I zaista želim pokušati da se stalno poboljšava pristup informacija naših građana. Ne od danas na sutra. To treba biti trajni proces. Moramo učinkovitije koristiti informacije kojima raspolažemo kako bismo informirali građane i kako bismo na taj način građanima polagali račune. Pripremajući se za ovo saslušanje, pokušala sam naći neke informacije na internetu i odustala sam, a to nije dobro. Dakle, pokušat ću to napraviti u prvoj godini sa tim sa tim e, e, općim upravama, kasnije sa drugima. Kolegica iz GUE. Hvala. Čuli smo da se e, u Europskoj uniji mnogi e, radna mjesta odlaze iz jedne zemlje u drugu. Pa e, ne bi građani smjeli zbog toga plaćati. Vaš prethodnik je isto to rekao. Do problema je došlo kada se pozabavilo zlouporabom. I vidjeli smo da je jednostavno postalo praksa da neke tvrtke sve riješe pisanom izjavom. Međutim, to nije rješenje. Moje pitanje je što ćete vi reći kako biste zajamčili da europski fondovi ne idu zato da se europska radna mjesta ne sele iz jedne zemlje e, Europske unije u drugu. I što ćete napraviti s onim tvrtkama koje e, loše koriste subvencije i e, zloporabe ih? Ne poznajem problem koji ste upisali, morala bih ga proučiti kako bih vam mogla pouzdanije odgovoriti. Međutim, općenito uzevši, kada god netko primi novac iz Europske unije i krivo ga upotrijebi, to se mora ispraviti. To je jednostavan način e, objašnjenja. Dobili ste novac da ga koristite u određenu svrhu, ako ga niste iskoristili u tu svrhu, taj novac morate vratiti. A ove e, ovakav postupak je nešto što vas vrlo dobro upozori da ne pokušate to ponovno napraviti. Međutim, ovo što ste detaljnije pitali, zaista vam ne mogu odgovoriti i ja ću se potruditi da moja se kima o tome raspita. Kolega iz zelenih, e, Bas Bat. Gospođe povjerenice, dopustite mi prije svega da vam čestitam na poslu koju ste obavljali u proteklih pet godina. Mislim da su svi zahvalni na poslu koji ste napravili i uvjereni smo da ćete takvu isto dinamično raditi i e, u vašem novom resoru. Rekli ste da želite biti jaki i učinkoviti i nama se čini da je to dobar pristup. Ipak, postoje neki problemi, a to je da se rezultate ne može uvijek dobro provjeriti i odmjeriti. A isto tako postoji i problem sa Olafom. 25% osoblja koji radi u e, Olafu ne može e, e, raditi ispravno i e, nadzorni odbor Olafa i Olafa e, imaju zapravo, zapravo su u sukobu. A isto tako e, ne može se situacija dobro provjeravati. Što ćete vi napraviti po tom pitanju? Smatram da je Olaf vrlo vrijedna ustanova, ne samo zato što štiti evropske financijske interese, što je prvi cilj te ustanove. Međutim, oni isto tako mogu igrati važnu ulogu u odnosu na zemlje članice. Kao što znate, moj mandat u odnosu na OLAF jasno je definiran. Što se e, politika tiče, ja sam za njih odgovorna. Što se tiče istraga, nemam nadležnost. I moram iskreno reći da Olaf zaista mora biti nezavistan. Prema tome ja bi trebala biti posljednja koja bi e, mogla čak, morala čak i natuhnuti da imam e, tu neke ovlasti. Budući da sam odgovorna za politike, tjesno ću surađivati s Olafom i Mislim da je važno da dobro koristimo prioritete i e, treba vidjeti na koji način se Olaf može još bolje e, boriti protiv prijevara i korupcije u zemljama članicama. Budem li potvrđena na mjesto povjerenika, moram reći da studije koje ste spomenuli u Olafu me brine i zaista e, ću poratiti rezultate te studije. E, mjerenja su načinjena i vrlo ću oprezno se e, time baviti i osigurati da osoblje može raditi taj posao. Njihovo je njihov posao je ključan, osjetljiv i moramo im omogućiti da ga dobro rade. Marko eh, in preparazione a questa eh, u ime FDD-a. Pročitao sam e, odgovore na pitanja i siguran sam da ćete se dobro boriti protiv korupcije i prevare. Mislim da je to ključno jer onaj ko se bavi financijskim sredstvima mora paziti da se ona dobro troše. Ali naročito u Italiji, već deset godina postoji interes za europske fondove od strane mafije. I to se vidjelo e, u mnogim istragama i hapšenjima. Jer problem se zapravo najviše tiče talijanskog porezkog obveznika koji nekako plaća tu korupciju. Ali problem je i Europske unije, jer mnogih sredstva stižu upravo iz europskih fondova. I zato vas molim da počnete sa specijalnim nadzorom, naročito u onim zemljama gdje je zloporaba europskih fondova vezana za mafiju. Mogu vam tu eh, kategorički reći da tako treba postupiti. Mi zaista budno pratimo kako se fondovi koriste i vidimo da sve više ljudi e, e, da treba reagirati na takve probleme prije nego što postaju ozbiljni. Olaf je prošle godine, zahvaljujući svojim istragama, povratio 170 milijuna eura. To je značajna svota za europski proračun, a isto tako pokazuje koliko ozbiljno shvaćamo zadatak da se e, ta sredstva iz europskih fondova povrate. E, ponekad se novac koristi u svrhe za koje nije namijenjen, ali svejedno u dobre svrhe ono što ću ja napraviti je da pogledam što mi radimo sa zemljama i na koji način se same zemlje poboljšavaju. Vjerojatno je svatko ko sjedi u ovoj dvorani e, vidio filmove o mafiji u Italiji, ali smo isto tako vidjeli da državni odvjetnici u Italiji ponekad riskiraju vlastiti život kako bi se borili protiv mafije. Vi ih morate podržati. Ali eto, sad ću nastaviti za promjenu e, malo prije nego što mi je isteklo vrijeme. Sada Louis Alioza, neovisne zastupnike. Gospođo povjerenice, dragi kolege, govorili ste o rezultatima koji su postignuti i moramo gledati to u svjetlu eura koje su europske ustanove uložile. Ali istovremeno morate ustanoviti da europski građani e, gube e, vjeru u Europu, ne u Europu, jer svi mi jesmo evropljani, već gube vjeru u ovaj sustav. A tu je e, odgovornost komisije je vrlo bitna. Vi ste dali jedan simpatičan primjer da vašem rodnom mjestu je metro izgrađen sredstvima iz europskih fondova. Ali ja dolazim iz mjesta gdje su europski fondovi načinili i štetu, jer zbog narušavanja konkurencije mnoge tvrtke morale su se zatvoriti. I dakle, sreća jednih, nesreća je drugih. A u institucija koju vi predstavljate trebala bi pomno proučiti takvu situaciju. Čuti moje pitanje je vezano za prevaru, utaju i izbjegavanje plaćanja koresca. Vrijeme vam je isteklo. Evo samo postavit ću pitanje. Što se tiče problema skandala, na primjer s Katalonijom gdje je katalonski dužnosnik dobio europske fondove i onda ih stavio u jedan poreski raj. Što će po tom pitanju načiniti Europska komisija? Jasno je da se uvijek moramo pokušati poboljšati poboljšati politike koje radimo i poboljšati korištenje novca poreskih obveznika. Više sam nego svjesna da neke politike Europske unije naročito sloboda kretanja radnika, na lokalnoj razini može dovesti do problema. Istovremeno, moramo gledati i na pozitivne aspekte slobode kretanja radnika za države članice, a ta korist je jako značajna. Osim tog konkretnog problema vezanog za slobodu kretanja radnika, mi, europljani, moramo pogledati na ostatak svijeta i uvidjeti da kada se radi o konkurentnosti, da moramo surađivati i stvoriti gospodarstvo koje će biti dovoljno veliko i snažno i tržište koje će biti veliko i snažno kako bismo i dalje bili konkurentni i dalje smo najveće gospodarstvo u svijetu. Više od 20% bruto nacionalnog dohodka jest u našim rukama i dalje u svijetu. Međutim, neće tako ostati. Naši ljudi više neće tako dobro živjeti ako to ne budemo održali i male zemlje neće moći opstati same. Zato ja mislim da građanje Europe zajednički jest nešto što zaista moramo ostvariti, da je to rješenje za to. Oprosto što ne mogu otvoriti na konkretno pitanje. Sada tamo se europskih e, pučanja, dakle govornici po važnosti kluba zastupnika. Hvala. Da, e, ja ću vas govoriti o godišnjim izvješćima, o um, strukturnim i e, e, kohezijskim fondovima. Pročitala sam vaše pisane odgovore, međutim i dalje se pitam kako možete u kraćem roku reagirati na neregularnost. Komisija je rekla da će imati nultu toleranciju prema nepravilnostima i prevarama. I zato vas želim pitati što ćete napraviti kako biste se koncentrirali na stvarne probleme koje e, se e, baziraju na procjeni rizika kako bi se reagiranje na nepravilnosti skratilo vremenski. Hoćete li možda zamrznuti plaćanja budu li se opetovali slučajevi prevare i nepravilnosti. Hvala. Još jednom mogu reći nulta tolerancija prema prevarama i zaista to mogu ponoviti kada bi bilo i za manji, broj od nula, ja bi se za taj broj opredijelila. Jer to je veliki otrov tolerirati prevaru. I zaista mislim da se svi sa mnom slažete. A što se tiđe e, rizika, e, možda ću vam tu govoriti zapravo odgovoriti u dva dijela na vaše pitanje. Mi idemo zato da e, sustav nadzora bude na osnovi procjena rizika. Gledamo uvijek kad se radi o opetovanim rizicima, gdje su veći rizici i e, kako, kako je do njih došlo. Bavimo se time i putem revizorskog suda i preko našeg internog revizije, naročito u onim glavnim upravama koje imaju veliki proračun koje troše ali mislim da moramo pojednostaviti pravila jer ljudi će se bolje pridržavati pravila budu li ih bolje razumjeli. Ono što vidimo sve češće da problem nije u komisiji već u državama članicama gdje su nekako oni prilagodili pravila za primjenu europskih projekata i to je zapravo prvi razlog tome što sada ima više e, pogrešaka. A što se tiče zamrzavanja, da, svakako bude li se nešto stalno ponavljalo. Ali e, naročito u slučajevima kad je netko to uočio, a ništa po tom pitanju nije napravio. To ćemo nastaviti s tim. Daniela, bio te ideje. Hvala predsjedniče, gospođo povjerenice, dobar dan. Ja sada želim u uvodu koji ste dali, dakle, e, danas i u nekim vašim odgovorima. Rekli ste da je zaista prvi prioritet baviti se krizom plaćanja i isto tako da se treba pozabaviti pitanjima ostalih plaćanja za ovu godinu i nacrt proračuna za 2015. godinu. Mene zanima e, sada e, koja će biti stav komisije u e, procesu mirenja koji će upravo početi. A nakon toga često se E, smatra da je europski proračun način za upravljanje, a smanjuju se sredstva koja se usmjeravaju rastu i smanjuje se viđenje tog proračuna kao instrument rasta. Po pitanju europskog semestra što biste mogli učiniti uvezano e, za zahtjev Europskog parlamenta po pitanju Europskog semestra. I nadalje, kako namjeravate surađivati s vašim e, kolegama, s povjerenicima Dombrovskisom i e, Moskovicijem po ovom problemu? Hvala. Uh, Hvala vam lijepa. Prije svega dopustite da pojasnim kad govorite o lokalnim vladama, mislite li na nacionalne vlade ili na lokalne vlasti? Nisam sasvim sigurna što ste rekli. Nacionalne vlade, u redu. Pa kad je riječ o nacionalnim parlamentima, dopustite da prije svega kažem ono što je očigledno, postoje nacionalne izjave e, kojima se daju jamstva, to smo tražili, to promičemo i u tome sudjeluju nacionalni parlamenti e, kad je riječ o argumentima koje treba zastupati u svezi s programima koje osmišljavamo i provodimo, mi uspostavljamo suradnju s parlamentima kad govorimo o međuinstitucionalnim odnosima to nisu samo odnosi između institucija Europske unije, već i odnosi s institucijama u državama članicama i mislim da možete vidjeti da je ova komisija mnogo više nazočna na terenu i ova buduća će to zacijelo biti, to će biti velika zadaća. Mi ovdje u Briselu se možemo sukobljavati, slagati se, ne slagati se, ali ono što je najvažnije je ono što se događa u državama članicama, tamo žive naši ljudi i ja mogu reći da sam sama bila u Europskom parlamentu e, u mnogo prilika i iznimno je važno surađivati sa nacionalnim parlamentima, ali jednako tako je važno doći pred lokalne vlasti kad provodimo projekte na lokalnoj razini. Zatim, e, pitate što se tiče pregovora, idete na pregovore, imate prijedlog, hoćete li ga se držati? Da, kako ja ću se držati svog e, prijedloga. Komisija je izradila taj prijedlog ne na temelju gledanja u nebo, već na temelju vrlo, vrlo pomnih procjena i doista mislim da imamo e, priličan problem i čitav niz rizika koje moramo prevladati i htjela sam nešto ponoviti, ali ne mogu jer mi je ponestalo vremena. A sada u ime skupine ALDE gospodin Garbrandi. Hvala vam lijepo. Htio bih naglasiti da se doista radujem suradnji s vama u narednim godinama u pitanjima proračuna i proračunskog nadzora, osobito zato što ste naglasili da želite u središte pozornosti staviti rezultate, a ne toliko ulazne vrijednosti, a to je nužno potrebno. Dakle, kad je riječ o učinkovitosti, mnogo toga što je primijećeno vrlo često zanemaruju države članice, a nažalost ponekad i komisija. Primjerice, program od 5 milijuna eura za prehrambenu industriju to je bilo ključno izvješće koje nije kojim je utvrđeno da taj program nije dao nikakve dodatne vrijednosti, trebalo ga je odmah prekinuti. E, znači, postavlja se pitanje kako ćete prisiliti države članice da se mnogo više fokusiraju na učinkovitost, jer to je jedan od naših najvećih problema. Hvala vam, hvala i na tome što ste ponudili da više surađujemo u budućnosti doista se tome iskreno e, veselim. Imamo pred sobom mogućnost da se provedu promjene. Ne možemo e, kriviti ljude koji moraju proći kroz tu promjenu kulture. E, ako pogledate prošlost Europske komisije, ona se uglavnom bavila usklađivanjem zakonodavstva, a rezultat je taj da smo zaposlili e, izvrsne pravnike, prvenstveno pravnike, a ono što nam je sada potrebno su ljudi koji imaju sposobnosti u gospodarstvu i u financijama i takve i zapošljavamo. Dakle, kad imamo pravnike, oni prvenstveno misle na proces i zato postoje dobri razlozi. A kad eh, želimo govoriti o rezultatima, moramo misliti o ishodima prvenstveno, a ne toliko o procesu. To treba imati na umu i kad govorimo o svom zapošljavanju u budućnosti. Dakle, moramo imati one profesije koje su nam potrebne. Nemojte me krivo shvatiti, ja nemam ništa protiv pravnika. E, naravno, važna nam je vladavina prava, važno je da poštujemo pravila u životu, to je posve jasno. No ono što radimo jest da sada nastojimo iznaći načine kako ubrzati tu promjenu kulture i najbolje da to učinimo jest da mi kao komisija budemo u tome dosljedni i predvodimo taj proces E, pitali ste me kako to učiniti. Pa treba surađivati sa drugim povjerenicima. U ovom konkretnom slučaju trebam surađivati sa povjerenicima koji su nadležni za potrošnju kako bismo omogućili mjerenje napretka upravo u e, ovom e, cilju. Gospođo Pavenice, u ime Europskih pučana ja bih htjela postaviti jedno pitanje. Želim se vratiti e, što se tiče onih, e, na ono pitanje poteškoća za borbu protiv prijevara. Nadzorni odbor Olafa je u proteklih godina ustanovio nekoliko nepravilnosti i zlouporaba i što se tiče kršenja pravila zlouporabe i e, zaposlenika Olafa. Zbog toga je sada otežan rad istražnog odbora Olafa. Trenutni povjerenik e, za borbu protiv zlouporabe nije se o tome izjasnio. Vi ste isto dosta bili nejasni, pa vas želim pitati hoćete li nastaviti kao što je on napravio i nastaviti samo sa time da budete promatrač toga ili mislite nešto o tome poduzeti u prvih šest mjeseci vaših mandata? Hvala. the, during my preparation Tijekom priprema za ovo saslušanje do, bila sam ne samo vaša pitanja, već sam se sastala sa čitavim nizom ljudi i stekla sam dojem da postoji određena napetost između Olafa i nadzornog odbora. Naravno, ljudi iznose različite argumente i kao rezultat toga može doći i do pozitivnih promjena. Ja danas ne mogu još procijeniti o čemu se tu zapravo radi, a naravno ograničava me i moja uloga jer Olaf i nadzorni odbor bave se istragama, a to nije područje koje potpada pod moju nadležnost. No mogu razmotriti ono gdje imam ja nadležnost, a to je recimo zapošljavanje. Nadzorni odbor dobio je još djelatnika koji im pružaju potporu i to je sasvim sigurno pozitivno. E, svjesna sam da postoje i pitanja vezana uz proračun i zapošljavanje i to je više u mojem djelokrugu ako su potrebne bilo kakve promjene, pitanje je trebali mijenjati uredbu, e, isplatili se raditi promjene uredbe, to u ovom trenutku još ne mogu reći. No mogu reći da ću vrlo pomno razmotriti ona pitanja koja jesu u mom djelokrugu i vrlo oprezno ću donijeti odluku jer ako e, ne budemo mogli utjecati na e, rezultate Olafa, onda ćemo se naći u neugodnoj situaciji. Međutim, ja ću unutar svojih ovlasti učiniti sve što mogu kako bismo zadržali sposobnost ugled e, Olafa, jer je to iznimno važno za sve nas.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 por eso queremos en estos próximos cinco años conseguir recursos propios verdaderamente comunitarios y suficientes para las zato što se e, dakle odluke donose na, o trošenju na nacionalnoj razini i tako dalje. Zanima me imate li odgovarajuća sredstva koja će vam omogućiti da se prevlada ova najgora financijska kriza od drugog svjetskog rata? E, kad govorimo o novim financijskim instrumentima unutar proračuna, je li tu riječ o nekim čarobnim ljekovima, e, vi dolazite iz svjetske banke, oprostite što ću se s time našaliti, e, no ne nastojite li pretvoriti nas u banku? E, nama su potrebna rješenja u stvarnoj, u realnom gospodarstvu, pa me zanima kako to namjeravate učiniti. U svakom slučaju možete se pouzdati u parlament da ćemo tražiti nove resurse, nova sredstva poput e, poreza na financijske transakcije, no zanima me na koji način namjeravate e, izbjeći gubitke e, na koje ukazuje revizorski sud, primjerice u prikupljanju carina prije svega kad je riječ o vlastitim sredstvima, doista zaista je to vrlo žalosno, ponavljam se sada, ali e, jako mi je žao što su pregovori o višegodišnjem financijskom okviru završili kako su završili. Ja sam mislila da smo mogli iskoristiti europski e, proračun na protucikličan način umjesto na ovaj e, procikličan način. No, odluka je donesena takva kakva je donesena i ponovno kažem sada se moramo usredotočiti na provedbu onoga što imamo. Najbolje što to možemo učiniti dakako uopće ne namjeravam Europsku komisiju pretvoriti u banku. Imamo Europsku investicijsku banku. Međutim, htjela bih da Europska komisija financijska sredstva koja su na raspolaganju koristi na kreativniji i holističniji način. Novac nije dovoljan za sve želje i za sve potrebe koje imamo. Mislim da se s time svi slažemo i ako s novcem koji imamo možemo učiniti više, to moramo i učiniti. Kad gledamo koji su ciljevi različitih projekata, budemo kreativni, možda možemo učiniti više, bilo putem bespovratnih sredstava ili putem e, inovativnih instrumenata. Treba samo vidjeti kako učiniti više na ostvarenju onih prioriteta i onih ciljeva koje imamo. I e, od toga ne treba bježati. Što se tiče vlastitih sredstava, ja tu imam vrlo snažne stavove, treba razmotriti kako možemo reformirati E, sustav e, vlastitih sredstava, no na kraju krajeva odluka će tu biti politička i moramo okupiti e, sve ljude, a kad kad u Europi je to kao da nastojite skupiti mačke, ali eto, pokušat ćemo to učiniti. Hvala, sada nastavlja odbor za pravna pitanja. A, Ispričavam se, zaboravila sam kolegicu Šmit, Klaudija Schmidt zadnja na popisu govornika u ime odbora za proračunski nadzor. Izvolite, hvala. Europska komisija 2011. godine objavila osobni paket za reformu i tu se začunalo da bi se do 2020. godine moglo uštediti 1 milijardu eura i zatim 1 milijardu eura svake godine. E, radi se o tome da treba zamrznuti administrativne toškove do 2020. godinu. Administrativni troškovi iznosi 5,8% cijelog europskog proračuna, od toga 40% troši Europska komisija. Kako bi se ostvarili zadana ušteđenja, onda bi Europska komisija do 2020. godine trebala smanjiti svoje osoblje iznos od 5%. Kako mislite, sada moje pitanje, ostvariti to, taj cilj koje ćete konkretne mjere poduzeti, kako izgleda s tim u vezi vaš kalendar, po čemu ćemo moći mjeriti uspjeh vaših mjera i hoćete li dolaziti k nama da nas se dovete o tome izvještavate. Hvala. Uh, it is, uh, It is... Hvala vam to je velik dio naše vjerodostojnosti. Važno je provesti ono na što smo se obvezali i to doista moramo i učiniti. Za nas u komisiji smanjenje od 5% je nešto što moramo učiniti i to i radimo, ne samo da to radimo, nego e, sada preraspodjeljujemo e, različita radna mjesta kako bismo poduprli e, one potrebe koje su već, veći prioritet u ovom trenutku. E, naravno, ECFIN je dobio 30% veći broj djelatnika iz razumljivih razloga, ali smo ih uzeli od negdje drugdje. Moramo vidjeti kako možemo preraspodijeliti resurse. Ako E, budemo u nekim dijelovima smanjivali resurse mogli bismo podjarmiti e, svoje rezultate i način na koji radimo a to naravno ne smijemo učiniti naravno treba gledati unaprijed što ćemo u budućnosti morati napraviti i koje će nam vještine trebati jer ako reagirate samo na današnje pritiske i na ono što se događalo u prošlosti mogli bismo E, spriječiti svoju sposobnost da i ostvarujemo rezultate u budućnosti. Prilikom izrade nove strategije bavim se ne samo rezovima, već i prioritetima, resursima, procesima. Koji su to procesi koji možda nisu nužni ili koji se ne koriste na najučinkovitiji način? I onda na temelju toga treba provesti obveze koje smo preuzeli ali imajući na umu da sa ljudima koje imamo učinimo bolje i više. Hvala lijepa. Ovo je bilo u ime odbora za proračunski nadzor, sada odbor za pravna pitanja. Hvala vam lijepo. Posljednje pitanje gospođa Georgijeva bila je dobra premosnica jer pitanja iz našeg odbora uglavnom će se odnositi na ljudske resurske. Prvo pitanje postavit će gospodin Radev iz eh, skupine europskih pučana. Poštovana povjerenice, velika mi je čast što sam nazočan danas ovdje i kao Bugarin i kao zastupnik u Europskom parlamentu. Ponosan sam e, vašim saslušanjem i na njemu zahvaljujem. E, prema uredbi o zapošljavanju djelatnika Europske unije predviđeno je da se zapošljavaju djelatnici iz najšireg geografskog područja. Međutim, statistički podaci pokazuju da su E, neke e, nacionalnosti mnogo više zastupljene i ako gledamo broj stanovnika u e, Europskoj uniji iz pojedinih zemalja vidimo da su neke druge zemlje podzastupljene. Namjeravate li na neki način uravnotežiti situacije primjerice kroz natječaje za pojedine nacije koje su sada podzastupljene. Hvala vam lijepo, hvala na ovom pitanju. E, treba reći da budući da sam zadužena za ljudske resurse, to će svakako biti za mene vrlo izazovno pitanje, ali i drago mi je što predavnom stoji taj izazov jer vjerujem da E, su naši djelatnici doista izvrsni i ponosim se njima. Imate pravo, važno je da imamo odgovarajuću ravnotežu koja će odražavati razmjeran udio stanovništva iz pojedinih država članica i u tom smislu treba učiniti više. No treba voditi računa i o tome da postoje neka državljanstva, dakle predstavnici nekih zemalja koje ne privlače poslovi u Europskoj uniji, jednostavno se ne javljaju na natječaje za radna mjesta. I naravno, ako neće brdo Muhamedu, Muhamed mora otići na brdo. Dakle, e, moramo e, im na neki način bolje predstaviti institucije Europske unije, moramo organizirati natječaje za one e, nacionalnosti, odnosno za one državljane onih zemalja koji su u ovom trenutku podzastupljeni. Naravno, to još uvijek neće riješiti problem, jer zanimljivo je da u srednjem e, rukovodstvu, u srednjem menadžmentu imamo posebno tu neravnotežu, dok na nižim razinama i na najvišim razinama čini se da je ravnoteža mnogo bolja. novi mladi talentirani ljudi dolaze, ali obično dolaze na nižim e, radnim mjestima, na nižim stupnjevima i tu imamo starije države članice, novije države članice i kad kad primjena starih pravila dovodi do toga da nemamo odgovarajuću zastupljenost. Neću reći da je to diskriminacija, no u svakom slučaju nova pravila omogućit će promicanje onih koji trebaju brže napredovati. Nadam se da ćemo uspjeti. Hvala vam lijepo. Gospodin Gajer iz kluba SD. Hvala vam. Ja sam, ja nisam član odbora za pravna pitanja, već za proračuna, ali moj klub zastupnika je me zadužio da vam još postavim jedno pitanje. Gospođo povjednice, ja sam uvjerena da ćete vi obavljati dobar posao u ovom novom svojstvu i stoga moram reći da unatoč tome na tri mjesta nisam bio baš zadovoljan s vašim odgovorima. Već više puta smo pitali odakle će doći onih 300 milijardi eura koje je Jean-Claude Juncker osigurao u smislu paketa za ulaganje i mislim već za četiri tjedna misle se predstaviti taj, taj paket. Govorili ste o učinku pologe, ali mi bismo rado znali koliko smatrate da će taj program doista moći mobilizirati svjež novac. Kada se radi o vlastitim sredstvima, tu ste govorili o tome da želite vidjeti što je moguće učiniti. A mi bismo rado čuli od vas jednu ideju u kojem smjeru mislite da se treba odvijeti rasprava. I što se tiče krize sa sredstvima za plaćanje, tu kažete da se trebamo usredotočiti na ono što imamo, a mi bismo rado od vas čuli kako Europska komisija u budućnosti misli moći platiti svoje račune. Molim vas, uveselite me i budite konkretni. Um, Hvala vam. Evo pokušat ću. Što se tiče vašeg prvog pitanja, neću vas učiniti sretnom, jer kad je riječ o 300 milijardi, ne bi bilo odgovorno od mene da o tome nešto govorim prije nego što mi o tome uspijemo porazgovarati u novoj komisiji, jer e, i drugi ljudi u tome sudjeluju i postoji druga osoba koja je zadužena za to, koja će upravljati, odnosno voditi taj projekt. Ja svakako vidim u tome ulogu europskog proračuna u tom paketu, ali o tome sada neću više ništa reći. Što se tiče ovog e, efekta poluge, moramo pogledati na koji način možemo novac koristiti na e, strateški bolje usredotočen način. E, to znači da treba razmotriti financijske instrumente i E, rasporediti ih ovisno o prioritetima koje sada imamo. Drugim riječima, kojim instrumenti stvaraju radna mjesta, kako, gdje, e, na koji način ti instrumenti povećavaju našu konkurentnost. U ovom trenutku još razmatramo te instrumente možda više na temelju ulaznih vrijednosti, a ne toliko na temelju izlaznih vrijednosti, odnosno ishoda. E, to nije jednostavno učiniti, ali to je unatoč tome potrebno učiniti. I onda možemo reći, evo ovih 9 milijardi eura, što sve time ostvarujemo, na koji način će to pomoći u rješavanju problema nezaposlenosti i na koji način će to pridonijeti